Te ispravke smatraju usvojeno. Evo, sada dolazimo do pripreme Europskog vijeća. Leskevicius, izvolite. Morning. Dobro jutro, gospodine predsjedniče. Ugasla se, ne daju upali. Dobro jutro, gospodine predsjedniče, e, poštovani zastupnici. Vrlo sam sretan što mogu prisustovati na ovoj raspravi koja e, je priprema za sljedeći e, sastanak vijeća. Radi se o ozbiljnom, o jednom vrlo ozbiljnom dnevnom redu i na tom sastanku će se razgovarati o obrani ekonomskoj monetarnoj uniji i ekonomskoj socijalnoj politici. Sljedećeg tjedna u okviru rasprave o zajedničkoj sigurnosti sigurnosnoj obrambenoj politici e, jest dolazi u pravi čas. E, dogodit će se četiri da, E, četiri godine nakon što je na snagu stupio Lisabonski ugovor i dolazi u trenutku u kojem neki gube iluziju vrijednosti Europe. To je za nas odlična prilika da demonstriramo dodanu vrijednost Europe ili drugačije rečeno da prikažemo koji bi bio trošak nepostojanja Europe. I znam da je to od posebne važnosti za ovaj parlament koje zajedno sa nacionalnim e, koje zajedno sa nacionalnim parlamentima će e, biti jedan od, od sudionika e, u raspravi vijeća u prosincu 2013. godine. Proračuni za obračun e, za obranu se smanjuju i naša e, fragmentirana industrija obrane teško ostaje konkurentna. Kad bi države članice harmonizirale, uskladile svoje e, zahtjeve za vojnim sposobnostima, tada bi e, mogle biti mnogo efikasnije i kada bi e, odlučile za zajednički pristup o uporabi i održavanju kapaciteta, ti bi kapaciteti daleko nadmašili ono što sada postoji na nacionalnoj razini. Na primjer, točenje goriva u zraku jest e, jedan vrlo e, dobar primjer. Niti jedna država članica ne može si priuštiti e, svoju vlastitu flotu aviona cisterni koja bi bila adekvatna. Kroz usku suradnju među sobom, među državama članicama, ali i sa našim partnerima kao što je NATO, možemo povećati kapacitete, smanjiti troškove i biti efikasniji. Ovo isto vrijedi za europsku obrambenu industriju. Naša tehnološka industrija industrijska baza je fragmentirana. Ako Europa želi zadržati stratešku autonomiju i osigurati pouzdanost u opskrbi, akcija je potrebno je da djelujemo na europskoj razini. Nadalje, kompetitivnija i integriranija industrija obrane u Europi će isto tako pokrenuti stvaranje radnih mjesta, inovacije i ekonomski rast. Naravno, šefovi država i vlada će isto tako razmotriti širu političku sliku i e, odrediti smjer za razvoj budućnosti kako može, kako Europska unija može na sveobuhvatan način odgovoriti na e, zahtjeve koje postavljaju brze promjene europske strateške i geopolitičke okoline i odgovoriti na nove sigurnosne izazove, posebice u pogledu energetike, kibernetike i mora. Kako Europska unija može e, preuzeti svoje odgovornosti i ostati jamac sigurnosti u Europi i u svijetu. Sljedećeg tjedna Europsko vijeće će se baviti sa tri e, velike teme. Prvo, e, razmotrit će kako može unaprijediti djelotvornost, vidljivost i učinak naše zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Europska e, unija e, može još dodatno povećati svoju sposobnost da na koherentan način e, ujedini svoje politike i alate kao što su diplomacija, sigurnost, e, obrana, financije, trgovina, razvoj i pravda. Druga velika tema je kako unaprijediti razvoj e, sposobnosti za obranu. Ja sam već e, spomenuo da suradnja između e, država članica je od iznimne važnosti. Objedinjavanje potražnje je nešto što može donijeti znatan napredak a e, postizanje interoperabilnosti e, je, e, se može dogoditi kroz koordinaciju planiranja obrane. Treće, kako osnažiti industriju E, industriju obrane. Moramo unaprijediti sinergije između civilnog i vojnog sektora i e, između istraživanja na nacionalnoj i europskoj razini. Isto tako možemo smanjiti troškove, e, harmonizirati potražnju i unaprijediti interoperabilnost kroz razvoj standarda i normi u industriji obrane i, kroz razvoj postupaka certificiranja. Isto tako to može omogućiti bolji pristup tim tržištima za mala i srednja poduzeća. Predsjedniče, poštovani zastupnici, mi danas e, smo svjedoci postupnog oporavka ekonomije, a, e, ali e, nezaposlenost još uvijek raste i ne možemo biti samo zadovoljni. E, potrebno je dodatne napore uložiti i zato e, šefovi država i vlada moraju svom svojom težinom podržati konsolidaciju ovih pozitivnih trendova. Sljedećeg tjedna vijeće će se vratiti na pitanje ekonomske i monetarne unije i e, izvešće procjenu ekonomske situacije u državama članicama i eurozoni na temelju pregleda godišnjeg rasta 2014. godine. Isto tako nastavit će raditi na na osnaživanju ekonom, koordinacije ekonomskih politika. Podopustite da nešto kažem o tome. E, kao što ste svi e, svjesni, e, u proteklih tri godine Europski okvir za gospodarsko upravljanje je znatno osnažen i uživa dobru aktivnu podršku ovog parlamenta. Proces europskog semestra koji je upravo započeo za 2014. godinu objedinjuje različite vidove gospodarskog upravljanja u jedinstveni postupak. Ali postoji potreba da se unaprijedi djelotvornost koordinacije ekonomskih politika u zemljama članicama i u eurozoni kroz povećanje obveza i preuzetih obveza država članica, povećanje vlasništva e, u provedbi e, preporuka koje su e, preporuka u svakoj zemlji i kroz provođenje reformi koje će dovesti do povećanja konkurentnosti ekonomskog rasta i povećanja broja radnih mjesta. Zato će se vijeće sljedećeg tjedna usredotočiti na pitanje ugovornih aranžmana i s njima povezanih mehanizama solidarnosti. Ugovorni aranžmani i mehanizmi solidarnosti bi trebali e, unaprijediti procese reformi. Naš je cilj e, povećati vlasništvo, djelotvornost, de demokratsku legitimnost i odgovornost. Ugovorni aranžmani će biti utemeljeni na postojećim procedurama, a sljedećeg tjedna vijeće bi trebalo odlučiti o načelima na kojima će se temeljiti ovi aranžmani. E, premda je, su ekonomske reforme u interesu država članica, često im je teško e, prepoznati dugoročne, dugoročni benefit. I kako bismo našli pitanje, riješili pitanje kratkoročkog gospodarskog i političkog troška, e, ugovorni aranžmane moramo kombinirati sa financijskim e, poticajima, takozvani, takozvanim mehanizmima solidarnosti. E, međutim, nužno je e, pri osmišljavanju instrumenata za financijsku potporu voditi računa o uvjetovanosti i praćenju u jasno mjerljivim etapama. Europsko vijeće bi se trebalo dogovoriti i o e, ugovornim aranžmanima i s njima povezanim mehanizmima solidarnosti. Zaključio bih ovu temu sa nekoliko riječi o socijalnoj dimenziji EMU-a i e, bankarske unije. Što se tiče socijalne dimenzije EMU-a, Europsko vijeće bi trebalo potvrditi svoju odluku o uporabi evidencije pokazatelja zapošljavanja e, i socijalnih pokazatelja u zajedničkom izvješću o zapošljavanju. E, cilj je uključiti ovu evidenciju u europski semestar za 2014. godinu. Međutim, analiza socijalnih indikatora ne bi trebala e, razvodniti taj cilj e, postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže e, kao u svrhu detekcije, prevencije i ispravljanja. To bi trebao biti takav alat koji će riješiti problem makroekonomskih neravnoteža. Europsko vijeće će isto tako um, ocijeniti napredak u uh, dovršenju uh, projekta, odnosno uh, bankarske unije. To je jedan od najvećih prioriteta, zato što će nam to pomoći da povratimo normalne uvjete kreditiranja u Europskoj uniji. Nakon usvajanja jedinstvenog nadzornog mehanizma biti će potrebno dovršiti osmišljavanje strukture bankarske unije. To uključuje direktive o sanaciji banaka i garanciju garanciji za pologe građana e, e, e, garanciji za pologe građana. Litvansko predsjedništvo radi na općem pristupu jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Vi znate da se ulažu svi napori da bi to bilo ostvareno do kraja godine. E, znam da svi se slažete koliko je, ovaj, e, koliko je ovo pitanje važno i koliko je važno da e, to dovršimo, taj posao dovršimo do kraja ovog zakonodavnog ciklusa. Europsko vijeće će isto tako ocijeniti napredak na provedbi sporazuma o rastu i radnim mjestima i zapošljavanju koji je dogovoren u lipnju 2012. godine, posebice što se tiče akata za jedinstveno tržište 1 i 2, za nezaposlenost mladih i financiranje ekonomije. To su pitanja koja su ključna za povratak prosperitetu i stvaranju novih radnih mjesta. Europsko vijeće će se isto tako vratiti na pitanje migracije u Mediteranu eh, koje je postalo aktualno nakon tragične nesreće e, kod Lampeduze. Kako bismo izbjegli takve katastrofe u budućnosti, Europsko vijeće je u listopadu zatražilo da radna grupa koja predvodi komisija e, utvrdi prioritetne akcije za e, efikasniju uporabu europskih politika i alata u kratkom roku. Isto tako će se o migraciji govoriti iz dugoročne perspektive sljedećeg lipnja kada će se govoriti o prostoru slobode, sigurnosti i pravde. Sljedećeg tjedna vijeće će analizirati e, operativne odluke e, koje e, su bile rezultat rada radne skupine i rasprava koje su vodili ministri pravosuđa prošloga tjedna. E, kao zaključak e, želim reći da je Europsko vijeće isto tako bi trebalo e, se baviti pitanjima proširenja Unije, kao što je to običaj u prosincu, i poželiti dobrodošlicu dvama izvješćima energetskog vijeća o napretku E, u unutarnjem energetskom tržištu Europske unije. Nadamo se da će ovi ova izvješća biti podstrek za nastavak napretka e, u e, energetskom sektoru. Predsjedniče, poštovani zastupnici, ovo vijeće u prosincu će biti korak naprijed u konsolidaciji rasta, zapošljavanja i unapređivanju konkurentnosti u Europi. Veselimo se konstruktivnim raspravama i nadamo se da ćemo pokazati da je Europa sposobna za velike stvari. Hvala vam na pažnji. Eh, srčna, hvala gospodinu predsjedniku vijeća. Sada dajem riječ gospodinu Ševčoviću. Hvala vam gospodine predsjedniče i poštovani članovi predsjednik. Barozo je želio biti ovdje s vama za ovu važnu raspravu, no eh, on je odlučio sudjelovati u svečanosti, memorialne svečanosti za Nelsona Mandelu, jednog od najviših eh, političkih ličnosti našeg vremena i stoga eh, sam ja ovdje zadržen za predstavljanje europske ocjene eh, ocjene Europske komisije u odnosu na ovo vijeće. Golemi napori, fiskalne reforme, financijske stabilizacije i aktivna solidarnost su zapravo ono što smo radili u Europskoj Ako uspijemo održati te napore, vidjet ćemo da će naš odgovor na krizu u konačnici uspjeti. Ka danas, sastavši se ovdje, vidimo da to već sada funkcionira, već vidimo rezultate Gospodarski pokazatelji pokazuju na oporavak rasta, a i povjerenja situacija u svim programskim zemljama se poboljšala i stabilizirala i to je najvidljiviji e, dio tog programa prilagodbe. Teško je zamisliti snažniji signal e, za stanovnike Irske, ali i za građane u cijeloj Europi i za financijske e, tržišta i međunarodne financijere E, sada se to doista počelo isplaćivati i ovo je e, trenutak da čestitamo postupcima, na njihovoj otpornosti i izdržljivosti i njihov primjer pokazuje da e, odgovornost zajedno sa učinkovitom podrškom Europe e, je zaista pravi odgovor. To je i poticaj za druge zemlje i njihove programe prilagodbe. Komisija je uvjerena da naporni rad koji je naš zajednički naporni rad će se u konačnici isplatiti. Latvija koja će od sljedećeg mjeseca uvesti euro, drugi je znak povjerenja u euro kao zajedničku valutu. 2013. je zaista bila godina obrata u ovoj krizi. 2013. je bila uspješna iz drugih razloga. Mislim na naše zajedničke uspjehe u usvajanju višegodišnjeg financijskog okvira. E, razmišljam i o našem proboju u stvaranju zajedničkog nadzornog mehanizma u bankovnom sektoru. Osim toga poduzeli smo nove e, korake u reformi gospodarskog upravljanja Europskom unijom. E, potiče me zaista način na koji europski semestar e, se razvija i koordinacija europskih proračuna. No doista moramo i održati te napore. Oporavak ne može biti tu samo za neke. Nezaposlenost i težak život i dalje su realno za brojne europske obitelji. Stoga mi ne smijemo taj posao ostaviti napola dovršen to će i dalje biti poruka komisije e, vama i Europskom vijeću sljedeći tjedan. Poštovani članovi, na e, samitu, tu na sastanku na vrhu sljedeći tjedan imamo e, priliku učiniti 2014. vrlo uspješnom godinom. Samo trebamo nastaviti na ovom putu i postaviti planove za e, ekonomsku i monetarnu uniju. Naime, okvir ekonomskog upravljanja koje smo sada u potpunosti proveli prvi puta e, je zaista veliko poboljšanje u odnosu na ono što smo imali prije krize. No, treba to i dovršiti. Trebamo ići još korak dalje i osigurati e, trajnu sigurnost euro eurozone u nadolazećim godinama. Dugujemo to našim građanima, našim državama, a i onima koji su toliko prepatili da e, uklone sve e, ono što je ostalo nakon zadnje krize. Trebamo spriječiti sljedeću krizu. U tu svrhu moramo kao prvo dovršiti bankovnu uniju, trebamo e, uspostaviti jedinstveni mehanizam za sanaciju banaka i fond, jedinstveni fond za sanaciju banaka Sada je na državama članicama da se u cijelosti uključe u tu raspravu i da se e, ovaj mjesec e, dogovore oko toga. Već e, sinoć je u vijeću postignuta određeni dogovor oko toga. Nadam se da na sljedećem sastanku vijeća će to biti konačno odlučeno. Bitno je da to sve riješimo prije sljedećih parlamentarnih izbora. Vezano uz jučerašnji dani i rasprave u vijeću imamo se razloga nadati da će prijedlozi oko E, sanacije banaka i programa jamstva e, depozita e, biti dogovoreni u okviru trijaloga do kraja godine. Naime, dovršetak tih poslova su, su naš zapravo ključni cilj, no ni time rad neće biti dovršen. Naš rad mora biti još vjerodostojniji trebamo koordinirati gospodarske politike u Europi i povezati to sa djelotvornom solidarnošću. Stoga će sljedeći tjedan Europsko vijeće govoriti o e, ugovornim e, aranžmanima i mehanizmima solidarnosti. Naime, to dvoje može biti važno da se osiguraju važne strukturne reforme e, i njihova djelotvorna i pravovremena provedba. To će biti još dodatni korak u našem upravljanju kako bi se poboljšale specifične preporuke naših zemalja. E, i će i financijske poticaje kao podrška provedbi tih reformi. Komisija je usvojila priopćenje o tim instrumentima e, ranije tijekom ove godine, no naglasit ću još jednom da ovo nije e, način da Brisel otežava život državama članicama. Naime, sasvim suprotno, disciplinarni element je već dio europskog semestra i fiskalnog ugovora. Sad je samo pitanje kako osnažiti taj sporazum i omogućiti već veći angažman nacionalnih političkih aktera i dionika i taj proces treba dogovoriti od ozdo prema gore. Mi moramo e, taj element solidarnosti učiniti konkretnijim kako bismo osigurali potrebnu pomoć za financiranje tih reformi. Nakon svih e, nakon svega toga reforme su zaista u zajedničkom europskom interesu i pitanje je e, koristi za cijelu e, eurozonu. Europsko vijeće sljedeći tjedan sigurno će iznijeti neka osnovna načela o tom pitanju koje će biti temelj za danji rad u prvoj polovici 2014. Kao prvo treba nam biti jasno e, kako formalno e, postojeće mehanizme ugraditi u okvir europskog semestra treba se usredotočiti na ona područja politike koja će najviše utjecati na konkurentno zapošljavanje i funkcioniranje Europske monetarne unije. Trebamo se govoriti oko opsega i uključiti sve zemlje eurozone e, i ostaviti taj mehanizam kao dobrovoljni instrument za one koje nisu članice. E, dakle, bilo u obliku proračunske e, potpore, darovnica, zajmova ili tako tako dalje, treba podržati sve to i treba unaprijediti sposobnost zemalja da se odopru raznoraznim šokovima. Znači, e, na, osim toga na dnevnom redu Europskog vijeća je zajednička sigurnosna i obrambena politika. E, potreba za koordinacijom pitanja u obrambenom području nikad nije bila tako ključna. E, dakle, gotovo u svim e, govorima predsjednika Baroza spominje se to e, pitanje, govorimo o E, učinkovitost europskom obrambenom i sigurnosnom sektoru i komisija je to e, pogurnula vrlo visoko na dnevni red e, svojeg rada. Trebamo doista konkurentniju i manje fragmentiranu europsku obrambenu industriju. Želimo podržati vojne sposobnosti Europe. Trebamo raditi prema koordiniranijoj obrambenoj politici. Znači, e, to je zaista opipljiv izraz naših međunarodnih obveza. Trebamo podržati naše vrijednosti i stavove e, djelotvornim, sigurnosnim i civilnim misijama kad je god to potrebno u kroz e, borbene skupine i e, raspoređivanje snaga u našim različitim misijama pokazujemo da smo e, dobri kao i naše opredeljenosti nove snage i izazovi kao što su kibernetička sigurnosti i trgovanje ljudima čine tu dimenziju E, sigurnosti bližom nama nego što je to bilo prije. E, javni e, proračuni u Europi su izloženi velikim pritiscima i jedini način da se ta veća ambicija ispuni je suradnja među nama danas e, trebamo izbjeći dupliciranje programa. Nema smisla da imamo sedam modela istog helikoptera ili 16 e, vrsta nekog borbenog vozila, a treba nam samo jedan. E, trebamo razviti zajedničke standarde a i ne izgubiti kritičnu stručnost. Ekonomija razmjera i učinkovitost je ono što treba ojačati naše obrambene sposobnosti i na tom području govorimo o ekonomskom rastu i zapošljavanju naime obrambeni i sigurnosti sektor zapošljava 400 tisuća osoba i indirektno generira 960 e, drugih, tisuća drugih poslova u Europi i e, predstavlja zaista velik e, udio i u izvozu. Znači u u odnosu na inovacije i konkurentnost e, želimo da naše tvrtke ostanu konkurentne na globalnoj sceni, želimo uložiti u industriju, u e, napredne suvremene tehnologije, podržati istraživanja, želimo da države članice u cijelosti provedu direktive iz 2009. Koje, s kojima se otvara nabava za e, područje obrane i u tom smislu želimo promicati pristup malih i srednjih poduzeća prema tržištu e, o sigurnosti i obrane. Također želimo uvesti zajednički pristup certificiranju što omogućuje industrijsku konkurentnost, stavljamo naglasak na e, e, satelitske komunikacije kojima će se isto promiče sigurnost obrambenog sektora. To nije rasprava samo za Europu. Naša zajednička i obrambena politika razvijena je u bliskoj suradnji s našim partnerima, Ujedinjenim e, narodima, E, i, ostalim dionicima i želimo da to bude što učinkovitije moguće. Naime, udruživanje naših resursa je jedini način da to učinimo. S ovim raspravama u Europskom vijeću komisija se nada da će generirati stvarnu ambiciju i zamah za blisku e, suradnju i sinergiju na području obrane. Treba nam integriranija i e, e, suradnja i sa Europskom obrambenom agencijom. Ova parlament je uvijek podržavao snažniju, ujedinjeniju Europsku uniju, unija koja će podržati dobrobit svojih građana i uniju koja će preuzeti svoju ulogu i u međunarodnoj politici. Pitanja s kojima, na kojima su komisija i parlament surađivali tijekom zadnjih mjeseci i godina svaki put su podigli ljestvicu i dodali tom zamahu europskog djelovanja i odnedavno smo ostvarili stvarni napredak. Primjerice u području migracija komisija očekuje da će Europsko vijeće podržati potrebu da se nastavi s konkretnim radnjama koje su rezultat rada radne skupine za Mediteran. Naime, tragedija tragedija u Lampeduzi je nam je jasno pokazala da trebamo pojačati suradnju na granicama i sposobnost e, reagiranja na Mediteranu. E, dio naših politika je baviti se tim velikim problemima kao što su nezakoniti migracijski tokovi gdje ćemo pokazati veću pomoć državama koje su prve na udaru takvih migracijskih tokova. E, podrška da iznosi do 50 milijuna eura zajedno sa financiranjem hitnih situacija E, to je e, stavljeno na stranu i za nadzor granica u okviru mandata Frontexa. E, države koje su tražile tu potporu rade zapravo na korist svih nas kako bi se borili protiv trgovanja ljudima, krijumčarenja i organiziranog kriminaliteta. Moramo pojačati i našu suradnju sa trećim zemljama. Regionalni programi zaštite mogu biti snažniji, osobito za Sjevernu Afriku. Naši napori oko preseljavanja mogu biti e, mnogo bolji i možemo razmotriti kako otvoriti bolje legalne kanale da sezonski radnici, studenti ili istraživači dođu do Europe. I zadnje, ali ne najmanje važno, trebamo ojačati suradnju sa trećim zemljama, dijaloge o migracijama, mobilnosti i sigurnosti treba pokrenuti sa zemljama Južnog Mediterana, Egiptom, Libijom, Alžirom i Libanonom. Poštovani članovi, Europsko vijeće također je prati napredak e, e, zapravo zakonodavstva o zajedničkom tržištu. Tu također imamo pozitivnih vijesti, ali još uvijek nekih predloga e, da poboljšamo taj napredak tijekom ovog mandata. Države članice trebaju ispuniti svoje obveze. Daću vam samo jedan primjer s kojim će se Europsko vijeće baviti sljedeći tjedan, a to je politika oporezivanja i borba protiv poreznih prijevara i izbjegavanja poreza. Komisija je tu dala e, prijedloge naprednog sustava automatske razmjene informacija između poreznih uprava i za e, porezna pravila protiv agresivnog poreznog planiranja. Mi e, sada zapravo to, na tim propisima radimo sa Švicarskom, San Marinom, Lichtensteinom i Europska unija zaista tu oblikuje radi i na globalnim standardima e, i ECOFIN ministri nisu uspjeli zbog e, postići e, dogovor oko direktive o porizivanju ušteđevine zbog protivljenja dva ministra, no treba raditi i dalje na tome. Nadamo se da će Europsko vijeće dati konkretne impulse da poboljša pristup tvrtki financiranju. Imamo već dogovore sa e, Europskom investicijskom bankom koja je već e, pojačala svoje aktivnosti. EIB i Europska komisija trebaju zajednički razmotriti načine da se razviju instrumenti podjele rizika koje će iskoristiti E, instrumente koji su na raspolaganju sljedeći e, tjedan sastanak na vrhu treba potaknuti i dalje takve aktivnosti. Predsjedniče, poštovani zastupnici, završit ću sa nekoliko napomena oko situacije u Ukrajini. Ja znam da ste imali prenalnu raspravu oko istočnog partnerstva jučer poslijepodne, podne. Vjerujem da je to tema koja neće proći e, bez rasprave i u našoj, našem dijelu rasprave. Reći ću koje je stav Europske komisije, europske vrijednosti i principi moraju biti poštovani i to je istina i za ukrajinska tijela, ali to vrijedi i za sve. Osobito nakon onog što se dogodilo sinoć moramo ponoviti da nasilje nikada nije odgovor. Treba pronaći rješenje političkim sredstvima i to rješenje treba pronaći u dijalogu sa e, ukrajinskom opornom, oporbom i civilnim društvom. Predsjednik e, Barozo je nakon samita u Vilniusu dva puta već razgovarao sa predsjednikom Janukovićem i pozvao ga da se ne koristi nasilje protiv mirnih prosvjeda i da se posluju, poštuju temeljne slobode ukrajinskih građana potpredsjednik Europske komisije danas tamo na terenu kako bi e, pomogao u iznalaženju mirnih e, rješenja za situaciju u kojoj je Ukrajina danas. E, narod Ukrajine jasno je pokazao da podržavaju europski izbor Ukrajine. Naša ponuda Ukrajine da potpiše ugovor o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i dalje je na stolu, ali potrebni uvjeti koji su u zaključcima vijeća moraju biti ispunjeni i političke sadašnje tenzije moraju e, završiti s mirnim rješenjem. E, ja e, znam da ste jučer raspravu završili sa širokim konsenzusom i da to doista ide ruku u ruku sa zajedničkim interesima Europe i dalje će to tako biti. Hvala vam predsjedniče. Hvala gospodine Ševčović. E, riječ e, sada ima e, Europska pučka stranka Jozef Dol. Predsjedniče, dragi kolege, o Ukrajini. Vrlo budno pratimo što se događa. Vlada nije potpisala sporazum o pridruživanju i narod Ukrajine se mobilizirao kako bi obranio slobodnu Ukrajinu u kojoj se poštuju ljudska prava. Građanima Ukrajine želim poručiti da smo s njima na njihovoj strani i da osuđujemo svako nasilje protiv njih. Trenutak u kojem se našla zemlja je težak, situacija može eksplodirati i apeliram na sastanak da se sastanemo na visokom nivou, visokoj razini da se nađu demokratska rješenja za situaciju. Građani Ukrajine nam poručuju da nam treba snažna Europska unija, snažna Europa. I upravo ovdje, iako mi je to žao reći, vidimo koliko Europa ima podrške. Europa mora biti ambiciozna, mora ponuditi pravu ekonomsku bazu, to smo učinili i bili smo ambiciozni. Prije svega nekoliko godina smo donijeli odluke koje nisu bile popularne, međutim pokazale su se dobrima europski semestar, paket šest mjera funkcioniraju. Nije savršena situacija, ali funkcionira. Ipak svuda u Europi vidimo znakove napretka i dokaz da smo svi povezani. Moramo raditi sve više zajedno, htjeli mi to ili ne. Pogledajte ekonomski sektor, što ekonomski sektor čini, radi zajedno, a politički sektor želi ostati ograđen u svojim zemljama proračuni nisu veliki, sve politike se ne mogu financirati jednako uspješno. Obrana, na primjer, znam, gospodin Ševčević je rekao, to je vrlo težak e, dosije, ali već sada mnoge zemlje manje od 2% BDP-a poklanjaju obrani. Mi, ako se ne udružimo, nećemo imati mjesto u novom svjetskom poretku. E, bili smo naivni, e, svijet se mijenja Vidimo što se događa u Libiji, u Maliji, na Kosovu. Ako pogledajte masakre jadnih ljudi u centralnoj Africi, vidjet ćete da imamo i tekako veliku ulogu. Europa mora biti ondje. Ovakvih konfrontacija će biti sve više. I mi imamo sve veću odgovornost i SAD smatraju da je Balkan naravno naša odgovornost. Dovoljno je vidjeti što se događa u našem susjedstvu pa da vidimo i uzmemo u obzir situaciju Rusije, Ukrajina. Moramo biti spremni, moramo biti blizu. I ja ovdje u ovom Domu mu kažem da moramo biti spremni ne da idemo u rat, već da održavamo mir. Vidite na televiziji prizore koji dolaze iz Afrike. Mi moramo i u sljedećem sazivu raditi na snaženju naše zajedničke obrambene i sigurnosne politike ukoliko želimo igrati važnu ulogu u, svijetu. Moramo osnažiti naše kapacitete, vojne kapacitete kako bismo mogli reagirati kada to treba. Imamo začetke sporazuma koji je jako važan naša sigurnost zajednička je također u pitanju i sigurnost u svijetu moramo reagirati i biti spremni inače ćemo morati prihvatiti status quo u mnogim siromašnim zemljama ovim zemljama moramo pomoći da se razviju ali kako bi se razvijali i ponavljam, ponovo uzimam primjer Centralnoafričke republike, bio sam šokiran prizorima koje sam vidio sinoć. Trebaju nam dvije stvari, treba održati mir kako bi se izbjegla tragedija i zatim podržati snažno razvoj, jer je to jedini put naprijed. Osvrnut ću se na riječi gospodina Ševčovića. Moramo kolektivizirati naša sredstva. Nemamo ona sredstva koja smo imali na raspolaganju prije. Govorili ste nam o razno, raznom vojnom materijalu i vojnoj opremi. Ja nisam za to stručnjak, ali sam siguran da industrije ove vrste neće biti održive ukoliko se ne udružimo. Moramo reagirati zajedno na razini Europe kako bismo mogli očuvati svoju ulogu i svoju poziciju i na kraju krajeva odgovoriti na ekonomsku krizu. Paket šest mjera bi nam bio potreban i za obranu sa vrlo jasnim ciljevima. Dragi kolege, pitanje koje se danas e, postavlja u odnosu na evolucije koje su posljedica revolucija treba nam paket novih konkretnih mjera kako bi očuvali stabilnost u našem susjedstvu očuvali isto tako i jačinu našeg pravosuđa mnoge zemlje su ušle u europsku uniju a da neke stvari nisu bile u potpunosti dovršene ali mi smo preuzeli svoje odgovornosti na razini Europe i moramo ih moramo ih ispuniti. Ne smijemo zatvarati oči pred onim što se događa u nekim zemljama u našim redovima. Imamo svoje odgovornosti, moramo ojačati svoju ulogu i mjesto u novom svjetskom poretku svim onima koji nam kažu da nam treba manje Europe, ja tvrdim da nam upravo treba više Europe. Oni koji misle suprotno varaju se. Moramo braniti naše zajedničke vrijednosti, moramo ići dalje, moramo to učiniti zato što je ulog naša budućnost i suverenitet našeg kontinenta. Hvala. Srčno hvala. Sada predsjednik, e, gospodin Svoboda. Hvala gospodine predsjeda, predsjedavajući. Ja ću isto tako govoriti i početi s Ukrajinom. Ne smije se posezati za nasiljem Dobro je da se Januković sastao sa gospođom Ashton ali to nije dovoljno nije dovoljno govoriti za okruglim stolom a onda poslati policiju da se obračuna s prosvjednicima to nije način na koji se postupa u jednoj demokratskoj zemlji gdje bi se trebale poštivati demokratske vrijednosti vrijednosti koje se poštuju i u ostatku europe sada se vraćam odnosno osvrćem na obranu. Da, točno je. Potreba nam je veći trud kako bismo ostvarili zajedničku obrambenu strategiju u, Europi. Mi ne možemo biti jedan stari, zaboravljeni kontinent. Moramo se boriti zajedno, na primjer protiv terorizma, jer terorizam ne poznaje državne granice. I kao što je već rečeno, važne su sinergije, sinergije između obrambenih sektora ne samo kako bismo uštedili sredstva, već i kako bismo osnažili naše obrambene kapacitete. Šest tisuća radnih mjesta je ugroženo u tvrtci EADS. U pitanju je struktura i situacija europske industrijske obrambene industrije općenito, a ne samo ove jedne tvrtke. Nama treba veća ekonomska kohezija, veći socijalni razvoj kako bismo zadobili podršku europskih građana. A sada prelazim na ekonomsku situaciju. E, procijenjeni godišnji e, rast će ići sa 2,8 na 3,6%. posto od 7,3 do 7,7%. Što su svakako jako dobre vijesti ali to su brojke za Sjedinjene države, a ne za Europsku uniju. I te brojke nisu onako ružičaste kao što nam je to rekao povjerenik i predstavnik vijeća danas. Moramo biti siguran, sigurni da će naša politika uspjeti zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli. Međutim, e, brojne politike se jednostavno ne mijenjaju. Komisija ih ne mijenja i vijeće ih ne mijenja. Gospodin Ren govori puno, daje puno intervjua, ali nažalost što on više govori, sve više se čuje protuevropski stav e, u, svim e, u svim dijelovima Evropske unije. E, nije stvar usporedbi između gospodina Ferhofštata i gospodina, gospodina Rena koja se pojavljuju u javnosti, već su važne činjenice. 9% za Španjolsku i za Francusku. To su brojke koje se odnose na nezaposlenost. Samo to su bile brojke koje su nekoć vrijedile, one su danas daleko lošije. Kako možemo živjeti, kako možemo prihvatiti ovu socijalnu devastaciju koja je na dijelu u brojnim zemljama? kako možemo dozvoliti da pomoć pružaju neovisne organizacije poput Caritasa? Trojka u Grčkoj zahtjeva da se ljudi izbace iz svojih domova ako ne mogu više otplaćivati hipotekarne kredite. Oni jednostavno kažu nađite im skloništa, nađite im neku zaštitu. Takav je stav u odnosu na Grčku, a tako nešto s nama nije prihvatljivo. Postoje brojne bolje ideje, ne znam kako bi komisija reagirali ako bismo predložili ako bismo 1,7 milijardi eura umjesto da ih iskoristimo za obranu iskoristili za borbu protiv nezaposlenosti zašto ne bismo ovaj novac ubacili u jamstvo za mlade to će biti daleko bolje u smislu europske politike nego ugovorni aranžmani o kojima ste vi govorili ovako ćemo smanjiti pojave nacionalizma i žao mi je što je ovdje na dijelu međuvladino djelovanje umjesto da vidimo na dijelu upravo sada u odnosu na to zajedničko europsko djelovanje. Prije više od 40 godina i to 13. studenog Njemački kancelar Willy Brandt obratio se Europskom parlamentu u jednom vrlo vizionarskom govoru kada je govorio o stvaranju socijalne unije govorio je o jednakosti ekonomskih e, prava a evo danas i dalje se borimo s komisijom s većinom u vijeću kako bi smo uspjeli provesti ovu zamisao o e, socijalnoj uniji koja je potrebna zajedno sa ekonomskom i monetarnom unijom. Međutim, umjesto da uspostavljaju socijalnu uniju, neke države članice, na primjer Velika Britanija, ali ne samo vlada Velike Britanije, želi ograničiti slobodu kretanja unutar Europske unije i stvoriti nove podjele. Oni govore možete putovati samo ako ste i visoke platežne moći ali umjesto da se borimo protiv siromaštva mi se borimo protiv građana naših država članica nacionalizam danas izgleda prevladava umjesto da stvaramo radna mjesta za sve smanjujemo jaz između bogatih i siromašnih mi sada ovdje inzistiramo ponovo na podjelama između naših državljana i stranaca. I to kad govorimo o strancima mislimo na građane Europske unije. Neke države članice traže veća prava za sebe. Međutim, one bi prava koja imaju trebale iskoristiti. Ukoliko doista postoji zloupotreba socijalnih beneficija, onda bi oni na nacionalnoj razini trebali donositi relevantne zakone, a ne uništavati ono što je postignuće tekovine Europske unije, a to je sloboda kretanja. Postoje dva koncepte ove Europske unije. Jedan inzistira na zajedničkom tržištu za robu, usluge, ali postoji i druga vizija Ujedinjene Europe koja uključuje i slobodu kretanja uključujući kretanje radne snage, kretanje svih Postoji druga Europa koja se želi boriti protiv siromaštva, protiv jaza između e, bogatih i siromašnih da postoji nepovjerenje u europu ali povjerenje je posljedica ekonomskih razloga a ne europske unije per se Nama treba zajednička socijalna unija. Kad bismo to imali, onda bi se mogla pojačati, i povećati sloboda kretanja radne snage. Nemojmo mijenjati ono što je dobro, poboljšajmo ono što trebamo poboljšati što možemo poboljšati kako bi svačije kompetencije dobile na važnosti. Hvala. Srčna hvala. A sada e, Savez liberala i demokrata gospodin Feroštat. Hvala vam. Prije svega bih htio zahvaliti svim kolegama na e, vrlo zanimljivoj raspravi, posebice na mm, gospodinu Svobodi. E, mislim da samo u e, liberalnom klubu zastupnika postoji pravi demokratski izbor. Mi smo očito jedini. Htio sam započeti svoje, svoje izlaganje odavanjem počesti građanima Ukrajine. Zašto to činim? Zato što nekoliko e, stotina tisuća ljudi u ulicama Kijeva, po mom mišljenju, su najbolji mogući odgovor koji mi možemo predložiti za sve više europskepticizma e, danas zato što u Europi nacionalisti i populisti pokušavaju objasniti da je Europa gotova, da je e, Europa nema, da Europska unija nema budućnost, a vidimo izvan Europske unije na ulicama Kijeva ljudi se žele pridružiti, žele pristupiti Europskoj uniji i ja se nadam, dragi kolege, da će taj proeuropski duh prevladati ne samo na ulicama Kijeva sljedećeg tjedna, nego i u e, Europskom vijeću sljedećega tjedna. I e, to je nada sve potrebno zato što se ne radi o običnom Europskom vijeću jer imamo tri konkretne i ključne prepreke šest mjeseci prije europskih izbora. Prva prepreka tiče se obrane. Dragi kolege, e, pred točno 60 godina e, Francuski, e, Francusko nacionalna skupština je napravila po mom mišljenju ogromnu pogrešku, veliku pogrešku. Sjećate se da su 1954. ja sam tek imao godinu dana, sam se toga ne sjećam, ali su oni tada 1954. odbili europsku obrambenu zajednicu a, ako provedete anketu u Europi e, pokazat će se vam da je javno mnjenje e, da, e, javno mnjenje podržava zajedničku europsku obranu čak i u Velikoj Britaniji. Ako postoji E, nešto što Britanci misle da trebamo zajedno raditi, to je europska obrana. I neki su se smijali pred deset godina kada nakon Iračkog rata e, smo sa Francuskom i Njemačkom e, organizirali takozvani čokoladni sastanak na vrhu. Ideja je bila da se izgradi E, europska obrana na temelju e, sporazuma iz Samaloa između Njemačke i Francuske i deset godina kasnije te ideje e, opet mogu procvasti zato što uslijed mjera štednje u kojima sve države članice imaju poteškoća sa javnim financijama mislim da si ne možemo priuštiti luksuz da 28 puta radimo istu stvar nego je mnogo bolje surađivati u pitanju obrane. E, druga e, ključna, druga ključna e, etapa koju nadamo se će, će, će odraditi vijeće sljedećeg tjedna jest sljedeći korak u eurozoni ali e, moramo biti iskreni i priznati da parlament ne želi ove ugovorne aranžmane e, između e, Europske komisije i država članica bi se radilo o znači, ugovorima, o sporazumima koji bi nametali reforme taj sustav ugomornih aranžmana će, e, će biti smrt za Europu, stvorit će otpor u svakoj državi članici u kojoj bi došlo do takvog ugovornog aranžmana, zato što će to biti e, percipirano kao e, kao, kao kao, kao miješanje Europe u ono u čemu nije mjesto. E, mi smo se svi pobunili protiv toga, a vi i dalje zagovarate ovu ideju, ali komisija bi trebala se zalagati za iste ideje za koje se e, zalaže parlament. Što se tiče smjernica o konvergenciji, to trebaju biti direktive o konvergenciji koje se mogu primijeniti na svih 28 e, članica Europske unije i svih 17 članica eurozone, a ove smjernice bi imale drugačije posljedice u jednima i drugim zemljama članicama sa drugčijim, e, sa drugčijim e, reformama. Molim vas, dosta je e, tih ideja o ugovornim aranžmanima. Europska komisija bi u tom slučaju, kako bi to svi sigurno percipirali, bi se miješala u nadležnost zemalja članica i to ne bi bilo dočekano otvorenih ruku, nego baš naprotiv. Treće se tiče bankarske unije. Sada ću ponoviti ono što sam već mnogo mnogo puta rekao u plenumu, mislim da bez bankarske unije nemamo rješenja za ovu krizu. Isto e, možemo e, E, Japana može biti primjer, odnosno njihov e, dugi period ekonomske stagnacije. A bankarska unija treba biti prava unija, to ne bi samo bila, e, bila neka, neka široka koordinacija, nego nam je potreban pravi jedinstveni sustav. A sinoć, rezultati sinoćnjeg ekofina su E, su, e, u protivnosti sa onime što zagovara ovaj parlament i nadamo se da to nikada parlament neće nikada e, prihvatiti. ako nastavimo sa sustavom koji smo imali u budućnosti opet će porezni obveznici platiti za pogreške banaka i to, o tom trebamo voditi računa. Nadam se gospodine predsjedniče da će ovaj parlament e, i komisija na zajednički način e, djelovati u ovom smislu. E, nadam se da će Europsko vijeće sljedećeg tjedna biti, da će na tom sastanku prevladavati europski duh. Hvala vam lijepa. Srčna hvala gospodine Ferhofštat. E, ima pitanje za vas kolega Odi. Izvolite gospodine Odi. Dragi kolege, spomenuli ste građane Francuske koji u to doba nisu htjeli povjeriti svoju obranu Europi jer ona nije bila spremna. Vjerujete li doista da Europa danas može pružiti potrebnu obranu za narod i da li možete uopće razmatrati Europu e, u tom smislu, u smislu obrane bez država članica, e, bez njihovih ingerencija? Jesmo li za to spremni? Gospodine Odi, mislim kao prvo da je europska obrana potrebna i mora postati realnost jer je više ne možemo platiti. E, države Europe, države članice troše 42% onoga što troše Amerikanci, a zapravo su u stanju pokriti samo 10% operacija koje mogu Amerikanci. Dakle, Europa je od 4 do 5 puta manje efikasna od Sjedinjenih država. E, naravno, trebamo nastaviti na osnovu ugovora i sam Maloa. To je dobar temelj. Mikrofon govornika je isključen. Hvala, hvala gospodine Verhofstadt. Hvala. Sad riječ ima gospođa Harms za klub zastupnika Zelenih i Europskog slobodnog saveza. Poštovana gospodine predsjedniče, drage kolege, sada sam e, zapravo sretna da nakon naoruženih specijalnih jedinica, e, odnosno e, u Kijevu nakon što su se e, zapravo ti nemiri dogodili u Kijevu, da je ovaj parlament za to da bude nazočan u Kijevu. Prošlog tjedna odluka nije bila moguća i meni je žao da se e, zapravo službena delegacija parlamenta nije bila za vikend u Kijevu jer tada bi mogli možda nešto spriječiti i čini mi se da e, smo ona rezolucija o kojoj smo jučer pregovarali danas ćemo vjerojatno zajednički usvojiti. U Kijevu se pokazala velika slabost Europske unije. Naime, s jedinstvenom, e, djelovati s jedinstvenom politikom. Što se tiče Ukrajinaca se u ovom trenutku i dalje stalno pokazuje ta slabost prema ruskoj politici i nadam se da oni koji žele slobodu i demokraciju u Ukrajini da neće patiti i platiti zbog nesposobnosti Europske unije. Što se tiče sigurnosne i obrambene politike, tu smatram da smo uh, sada u opasnosti da um, to gledamo uh, retrogradno. Znači gdje ćemo mi biti za deset ili pet godina? Što ćemo naučiti iz vojnih intervencija? od e, francuskog e, angažmana na Maliju ili iz e, bijega europskih vojnika iz Afganistana. Što, je, što ćemo iz toga naučiti? Što nam je potrebno? Ako je to na početku ove rasprave, onda vjerujem da će nam to pomoći za zajedničku bolju politiku i sad s obzirom na ograničeni proračun Europske unije, s obzirom na situaciju da imamo doista vrlo malo novca, novca za zajedničku socijalnu politiku ili borbu protiv nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji u u, u našem e, poharanom proračunu i sada ideja da se u europskom proračunu E, nabavljaju dronovi, bespilotne letjelice i druga oprema. Što se tu događa? Tako se sigurno ne može okrenuti raspoloženje u Europskoj uniji. U području e, bankovne unije, a ne znam koliko smo često već o tome razgovarali, bez Europskog parlamenta i nekoliko angažiranih kolega kao što je naš Sven Gigolt ili Plomberc e, bez njih ne bismo niti imali onaj prvi stup bankovne unije, ne bismo uopće imali nadzor nad bankama i što se tiče ono što bi služilo pravednosti u Europi jest da ti mm, fondovi e, iz kojih banke dobivaju novce e, to je još uvijek neispisani list sve se to još i dalje blokira dame i gospodo gospodin Verhofstadt je govorio o zahtjevima koji su potrebni kako bi EU euro trajno ostao stabilan kako bi izišli iz krize. Mi doista moramo e, raditi u zajedničkoj i napraviti važne korake u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, no ono što vi gospodin Šefković predlažete to je suprotnost e, e, zapravo onome što nam treba zato tko želi da se ponovi priča iz Grčke mi smo bili spremni razgovarati o reformama, e, no ko želi da se ponovi situacija u Grčkoj i da se od e, zapravo reforme postaju samo puki strah od budućnosti, da se sve više ljudi ide prema desnu, populističke pravce zato što jednostavno ne mogu polagati svoje nade u Europi. E, mi moramo E, forsiranje ovih ugovora koje vi spominjete su antieuropsko anti i nedemokratsko i moj klub zastupnika nikad neće na to pristati. Srčna hvala gospođa Harms, a sada klub zastupnika konzervativnih, gospodin Kelmen. Hvala predsjednište. O ekonomiji smo u više navrata govorili u ovom domu. Ja ću se skoncentrirati na obranu. E, obrana u Europi treba biti stvar suradnje, kompatibilnosti i kapaciteta. To je pristup koji Europa već ima 60 godina pod okriljem NATO-a. NATO je jedan provjereni e, pouzdani saveznik, mnogi ga sada žele ugroziti, e, većom birokracijom, odnosno ovom zajedničkom e, sigurnosnom i obrambenom politikom. Naravno, e, svi znamo da se NATO treba modernizirati, ali on je rođen 49. godine. Njegov prvi tajnih je rekao da trebamo zadržati Ruse na distanci, Amerikance e, unutra, a Njemce pod kontrolom. Međutim, snaga nato je zapravo stvar transatlantskog odnosa i ja smatram da mi još uvijek trebamo Amerikance. Suradnja između Europske unije i Amerike je relevantna, uvijek je bila relevantna. Nažalost, pod predsjednikom Obamom SAD je postao opasan zato jer se njihovo žarište premješta na zapadnu obalu, a mi mu tome pomažemo. E, zajednička europska obrana e, je loša ideja iz više razloga. Kao prvo, europske zemlje jednostavno nemaju dovoljne resurse. NATO potroši otprilike 1 trilijun dolara na obranu, dvije trećine iz SAD-a, a ostala trećina europske zemlje i to samo 4,75%, a to su Velika Britanija, Italija, Njemačka i Francuska. Ne bi bilo e, ove obrane ovog saveza kad mi u tome ne bismo sudjelovali. A ipak govorimo o europskom e, trošenju i zajedničkim sredstvima. Mi ih već ulažemo. Naravno, e, evropske zemlje neće e, zapovjedništvo nad svojim sredstvima jednostavno dati nekom europskom e, zapovjedništvu. Tako nešto bi bilo svakako podložno vetu. I stoga smo osuđeni, odnosno ostaju nam međuvladine, međuvladini odnosi i dogovori. I eto, tako imamo udvostručenje napora i mislim da smo ovakvim pristupom i još dodatno ugrozili naša sredstva koja bismo mogli potrošiti na e, obuku, na opremu umjesto da se igramo vojnika. Mislim da svi u ovom domu imaju velikog poštovanja za vojne snage svojih zemalja i ja ovom prilikom želim izraziti svoje poštovanje i respekt za britanske vojnike. Da li mi zaista vjerujemo da bi se drugi ljudi bili spremni žrtvovati za neku europsku zastavu, spremni boriti pod europskom zastavom? Ne vjerujem. Europske zemlje već imaju dugu, vrijednu povijest bilateralne suradnje i takva tendencija i takav pristup se treba nastaviti. Naravno, moramo raditi zajedno gdje god je to moguće. I strateška alijanse će se na taj način i razvijati. U tom smislu e, surađujemo i s NATO-om. E, u Maliju, na primjer, su naši transportni avioni bili raspoređeni i poslani ondje zajedno s drugim avionima. Nama ne treba jednostavno nova e, birokracija. Ono što nam treba je volja država članica, a ta volja nije uvijek dolazila iz svih država članica. Vidjeli smo što se dogodilo sa ratom u Iraku prije nekoliko godina. E, Nas želim sada ulaziti u to je li taj rad bio ispravan ili ne, ali dobar je primjer toga kako ove alijanse funkcioniraju. U Briselu vrlo dobro već surađujemo, vrlo dobro surađujemo već 60 godina u Europi. Mi provodimo u djelo transatlantsko partnerstvo, odnosno odnos i svaki korak koji u tom smislu poduzmemo, odnosno koji poduzmemo u smjeru zajedničke europske obrambene politike, tako će se Sjedinjene države jedan korak udaljavati od NATO-a i našeg transatlantskog odnosa. Europska unija mora e, izvući lekcije iz krize eura mi ne smijemo dodatno slabiti naše države članice moramo vidjeti koje su to akcije koje su korisne koje funkcioniraju a ne stvarati dodatnu birokraciju nato je organizacija koja funkcionira nemojmo na mala vrata stvarati europsku vojsku ono što nam treba je e, suradnja kapaciteti i kompatibilnost kao što sam rekao u početku Sad riječ za Ujedinjenu ljevicu, gospođa Cimer. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, jučer je organizacija za zabranu kemijskog e, oružja dobila zapravo e, nagradu, Nobelu nagradu za mira, a prošle godine Europska unija to dobila. E, zašto ne bismo iskoristili ovaj sastanak na vrhu kako bismo obznanili ovu viziju da je Europska unija unija koja će u cijelom svijetu pridonijeti tome da se smanji naoružanje Organizacija za zabranu kemijskog oružja je već 80% e, kemijskog oružja u svijetu smanjila. Ima jedno od najtežih zadaća u zemlji koju potresa građanski rat e, treba e, smanjiti kemijsko oružje. A što mi radimo? Mi organiziramo sastanak na vrhu oko naoružanja i e, ja vas molim da to shvatite tako kako i kažem. E, to je sastanak vrhu lobista za naoružanje. To nije zadaća koju mi zastupimo niti nešto što očekuje od nas građani Europske unije. To je jedan paralelni svijet. Mi imamo Europsku uniju koju proždire kriza. Što mi radimo? Mi razgovaramo o tome da li ćemo koristiti proračun e, europskih država i europski proračun da bi se bolje na naoružavali i kako bi kupovali još skuplje sisteme, sustave e, koje praktički nemoguće kontrolirati i reći ću vam da uopće nije čudo da EADS upravo prije ovog sastanka na vrhu dolazi i kaže pa da moramo štedjeti zato što vi ne stavljate na raspolaganje dovoljno novca što se vi kao države članice ne angažirate posebno ili što niste dovoljno učinkoviti i tako dalje. I mislim da zaista nije fer i to je doista krivi pravac u kojem idemo. Ne može biti da, da ćemo zaista djelovati na taj način E, mislim da se možemo pozvati e, i protumačiti stvari i na drugi način. E, godišnje se 26 milijardi eura troše na naoružanje. To je više nego ono što je planirano u nacionalnim proračunu. Špigel govori o 130 milijardi eura koje bi moglo se uštediti. Možda bi se moglo i u potpunosti odustati od toga jer ako bi to bilo tako da političari naoružanja kažu, što se doista događa, to je nešto što je sasvim suprotno, jer u našem životu i političkoj svakodnevnici je takva situacija e, da e, lobi oružanje govori političarima što treba učiniti jer oni nisu u stanju e, primjerice već cijelo desetljeće uvesti satelitske telefone u Njemačkoj. a što zapravo očekujete? I to je ono što ne razumijem, ne znam zašto smo tako naivni i e, zašto nismo mi ti koji odlučujemo da imamo e, djelotvoren sustav obrane. Jer čim govorimo o naoružanju, bilo na europskoj ili nacionalnoj razini, e, otvara se mogućnost da se sve svede na potrebe obrane i osigura obrana vlastitog stanovništva, ali mislim da je to ovdje zabluda. Ne radi se ovdje o tome tome i želim upozoriti na to. Još jedna napomena, želim još jednom e, upozoriti da dok god e, u Europskoj uniji nismo riješili e, sve te neravnoteže koje postoje primjerice E, dok ne e, vršimo veći pritisak na Saveznu Republiku Njemačku da ono što ona pridonosi toj neravnoteži da ispravi to čim dok god prihvaćamo da se e, viškovi od izvoza Savezne Republike Njemačke koriste za dugove drugih ne možemo izaći iz te krize i bjede. Hvala. Hvala. sada za klub zastupnika EFD-a gospodin Ferač. Dobro jutro. E, znam da je sada prigodno govoriti o 12 dana Božića, ali želim govoriti o 21 danu, e, odnosno 20 milijuna e, osoba iz Rumunjske i Bugarske. E, u Velikoj Britaniji se e, parlamentarci često žale da nisu dovoljno poznati u javnosti. Ja ne želim danas to pokušati mijenjati jer brigadir Jeffrey Van Orden, e, konzervativac iz Velike Britanije, je bio izvjestitelj, odnosno on je sponzorirao pridruživanje Bugarske Europskoj uniji i on je tim svim ljudima širom otvorio vrata Velike Britanije i Europe. Hvala vam, želim da svi u Velikoj Britaniji znaju tko ste vi. E, što znači slobodno kretanje osoba? To znači slobodno socijalno osiguranje, to znači e, besplatno e, obrazovanje, besplatni pristup naknadama, socijalnim naknadama. To, je, to su otvorena vrata kriminalnim bandama koje će imati koristi od činjenice što je London najuspješniji i najbogatiji međunarodni grad u Europi. Situacija je već sada toliko ozbiljna ozbiljna da 92% zločina na bankomatima lani su počinili Rumunji i e, ne želim sada tu e, e, nikoga prozivati znam da će mnogi iz rumunjske i bugarske biti pošteni ljudi koji će htjeti naporno raditi pošteno raditi i unaprijediti svoje živote ali slobodno kretanje ljudi ne funkcionira u europi sada kada imamo siromašne zemlje čovjek iz bukurešta koji radi u u, u e, Engleskoj i dobiva naknade za e, svoje dvoje djece koji su doma u Bukureštu, a te naknade za tu djecu, dječje dječji doplatak je puno veći od onoga što može zaraditi na bilo kojem poslu u e, Bukureštu. To sam rekao mnogo puta i nadam, znam da se mnogi Britanci slažu, ali sada je već bilo dovoljno. 80% Britanaca ne žele da se za 21 dan zatvore, otvore naše granice. To je nepošteno i nepravedno prema našim radnicima, to će dovesti do manjih plaća, to će dovesti do veće nezaposlenosti među mladima i to će dovesti do podjela u zajednici. E, premijer Cameron, e, gospodin Cameron e, kojeg podlažu, podržavaju laboristi i liberalni demokrati želi proširiti ovaj načelo do na druge zemlje, na primjer Kazahstan ili Ukrajina koje bi se mogli, eh, eh, koje bi mogli pristupiti Europskoj uniji. Vidim sada Tony Blair pomaže i Albaniji da postanu članicom Europske unije, pa sretno im eh, u tome. Čak neki žele i da Turska postane članicom, a naša poruka je da je Turska, odnosno Turkey, na engleskom znači purica, da se to jede za Božić, a Turkey, odnosno Turska, ne može ući u Europsku uniju i mi ne E, ne, ne možemo pristati isto tako na e, dublju integraciju u e, vojnim pitanjima u Europskoj uniji. Mnogi u ovoj prostoriji bi bili bombardirali Siriju. Hvala Bogu da nismo bombardirali Siriju i da nismo imali vojnu uniju tada. Ja mislim da ćemo u sljedećem, sljedećeg svibnja biti svjedoci potresa i ogromnih promjena u britanskoj politici. Hvala vam. Kolegica Bron ima pitanje za vas. Prihvaćate li pitanje? Da, gospodine Farage, vi tvrdite da ste protiv e, imigracije, odnosno to implicirate. 4. svibnja 2010. godine na emisiji Daily Politics vi ste rekli da bi Britanija trebala svake godine izdati 250 tisuća e, radnih dozvola svake godine. Sada ste govorili o Rumunjima i rekli ste da su oni e, zaslužni, odnosno da su oni odgovori za zločine povezane s bankomatima u Velikoj Britaniji. Ali trebali ste biti konkretni i reći da su to bili rumunjski građani eh, romskog podrijetla Hvala vam na ovom pitanju. E, da nešto razjasnim. Naša stranka UKIP nije protiv e, imigracije. Mi želimo imigraciju, ali želimo sustav, e, imigracijski sustav na uzoru, po uzoru na australski i želimo ljude koji imaju vještine da dođu u našu zemlju. Ne želimo ljude koji imaju teške bolesti, koji imaju zločinački dosje. U Australiji je to e, naravno u, onim starim danima bio preduvjet e, za useljenje u Australiji, ali mi ne želimo diskriminirati, ne želimo e, žrtve na janjad nego želimo demokraciju i to želimo kao članovi ove Europske unije. Jetzt kommen wir wieder zum Europäischen Rat. Vraćamo se na Europsko vijeće. Kolegica Pende se ispričava, ona još nije stigla. Sad mi omogućuje da dam riječ e, kolegi Elmaru Broku za e, klub zastupnika e, Europske pučke stranke. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vijeća, gospodine povjereniče, kolegice i kolege, jedna riječ o Ukrajini. Kad sam vidio što se sinoć dogodilo i inicijative gospođe Ashton i Amerikanaca nisu iskorištene, moram gotovo reći da je žezna zavjesa ponovno pala ovdje eh, je ruski narod u orobljava e, jedan narod za njegovu slobodu i e, to doista nije prihvatljivo, treba to jasno reći, no slažem se sa gospođom Harms, to je e, posljedica toga što nemamo zajedničku politiku u odnosu na Rusiju pitanja u kojima će biti riječi na Europskom vijeću, pitanja zajedničke vanjske sigurnosne politike, vjerujem da su od velikog značaja. Mi jesmo za NATO, mi smo mišljenja da da je NATO e, potreban za kolektivnu sigurnost, no moramo razvijati vlastite sposobnosti i koristiti ih ako e, nemamo e, europsku politiku naoružanja, ne možemo biti neovisni ako nemamo strukturiranu suradnju sa koalicijom onih koji su voljni surađivati, nećemo biti sposobni djelovati. I e, bojim se da e, imamo sve više e, možda vojske koja nije učinkovita. Spajanje stvari ovdje je od odlučujućeg značaja. Mi ne možemo čekati da Amerikanci u europskom susjedstvu upravljaju stvarima. Mi ne želimo da e, pojedine države članice budu vazali američke politike ovdje moramo razvijati vlastite europske sposobnosti kako bismo e, mogli biti učinkoviti. Ne želimo biti samo global payer, već global player e, i zato moramo stvoriti e, mogućnosti. Što se tiče gospodarske unije trebamo također zajedničku politiku jer mi smo zajedničkom politikom ostvarili bolji pakt rasta. Imamo znači taj paket dvije mjere, šest mjera i tako dalje. Veća eh, učinkovitost ostvarena je putem Europskog parlamenta i, eh, i to treba dodatno ojačati sad kroz europski eh, semestar i donijeti smjernice za ovaj postupak, odrediti težišta kojima će se baviti nacionalni parlamenti i poticati ih kroz svoje nacionalne proračune jer tu se radi i o nacionalnim temama i mora postati vlasništvo što nacionalnih parlamenta. E, to je doista od velikog značaja i samo tako možemo biti konkurentni i e, e, provoditi jednu konkurentnu politiku i na, području socijalnih politika. Gospodine predsjedniče, dakle, kad je gospodin Faraš rekao ne više o euro, već to je, ovo što on rekao, zaista najjeftiniji populizam. I mogu samo reći da Europska unija ima sve instrumente da ljudima koji nemaju radno mjesto, koji nemaju zdravstveno osiguranje, e, da se ih se ne pusti u, e, u zemlju, da im se ne daju nikako socijalne benefite. E, ako je to pravo Ujedinjenog krajstva, onda doista mm, mogu reći samo da ste vrlo populistički nastrojeni. Hvala gospodine Brok Ko, gospodin Dacmoc bi želio e, postaviti pitanje prihvaćate li plavi karton? Gospodin Dacmoc. Hvala gospodine e, Brok što ste prihvatili pitanje. Koristili ste e, frazu europske razvojne mogućnosti Europske unije. Znači li to da vi želite vidjeti europsku vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo? Možete li odgovoriti kolegi? Poštovani kolega, za to e, uopće ne postoje pravne pretpostavke, čak i kad bih ja to želio. Naime, provedba Lisabonskog ugovora je e, postići europske sposobnosti u podjeli rada. Mi ne možemo imati europsku vojsku iz njemačkog motrišta e, i postoji tu ovlasti mog nacionalnog parlamenta i to zaista nema sa veze sa europskom politikom. Ja govorim zapravo o podjeli rada, podjeli rada kako bi se uštedio novac, kako bi bili djelotvorniji jer e, mi e, ako adekvatno podijelimo rad onda možemo e, zajednički bolje nastupiti jer što znači Europa? Pooling and sharing, znači okupljanje podjela resursa i znači udruživanje naših sposobnosti, time ćemo osigurati suveren, suverenost naših naroda koji koju sami više ne mogu zajamčiti. Vi to ne razumijete očito tu, tu, tu politiku i postaćete ćete jedna mala država u ovom kontekstu. Hvala Elmar. I sada dvije minute gospodin Gualtieri. Hvala predsjedniče ovaj parlament eh, bi trebao biti vrlo budan i oprezan eh, kad se radi o poštivanju eh, ugovora europskih zajednica. Naime, bitno je da prepoznajemo da rasprave oko ekonomske i fiskalne unije e, naravno jesu naš cilj, no čini mi se da nismo još ostvarili ono što smo naumili ostvariti. Nemamo koordinaciju e, gospodarske politike, nemamo potice, nemamo okvir uspostavljen, pa čak nemamo niti jasne ciljeve za mehanizam solidarnosti. Stoga je ključno da se danas već dogovorimo oko tih ugovora kako bismo na ispravan način način uspostavili mehanizme solidarnosti. Također trebamo vidjeti koju vrstu dodane vrijednosti bi proizašla iz obvezujućeg ugovora bez poticaja. Apsolutno je ključno da analiziramo te ugovore zato što naš e, bilateralni ugovor koji nameće obveze jednoj strani je e, preograničavajući za tu jednu stranu. I dakle, ako gledamo analizu prema kojoj e, ona strana potražnje i ponude e, je, on, strane potražnje i ponude su tako relevantne, onda ćemo doći e, do odluka koje se temelje na suodlučivanju i mi smo spremni preuzeti svoje odgovornosti, ali gledajući rezoluciju smatramo da neki vrlo važni e, ugovorni sporazumi i drugi čimbenici moraju biti uzeti u obzir i to će biti vrlo teško u Europskom parlamentu. Hvala, a sada gospodin Watson. Ovaj dom treba pozdraviti e, opredjeljenost Europskog vijeća da e, oblikuje zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Ta politika treba se temeljiti na dobrom e, radu odbora za sigurnost vijeća i to će biti manje u zapravo to će se bolje postići ako se napravi jedna vjerodostojna politika politika e, zajednička svrha ako se koristi e, e, sredstva iz obzora 2020 sredstva za razvojnu pomoć za pravosuđe sve će to zapravo pomaknuti ravnotežu u, eh, u NATO savezu. Znači, eh, pomorska strategija, eh, politika obrane od kibernetičkog kriminaliteta, to mora biti naša politika. Što se tiče bespilotnih letjelica, tu se zaista trebamo pitati koliko to pridonosi povećanje sigurnosti. Europsko vijeće neće sigurno energetsku politiku svesti na fusnotu i prelazak sa fosilnih goriva na čistu energiju je ključan u smislu utjecaja na klimatske e, e, promjene i e, vijeće će biti mudro i neće sigurno slijediti savjet gospodina Svobode koji je pozvao na to da saldiramo europske, e, e, europske knjige, da e, osudimo našu djecu da plaćaju dugove svojih roditelja i da se na Europu primijeni politika Gordona Brana, Peterova i Arlonda. gospodin Svoboda, zaista liberali uživaju u nedolazećoj izbornoj kampanji u tom smislu. Hvala gospodinu Watson. Sada dvije minute, gospođa Granberg. Poštovani članovi, financijska ograničenja drastično smanjuju e, potrošnju na obranu. To naravno ima negativne utjecaje na naše obrambene sposobnosti, ali ta negativni učinak nas više još pogađa zbog e, loše koordinacije i suradnje između nas samih europljana. Naš klub zastupnika smatra da sigurnost e, u našim zemljama ovisi o stanju zajedničke, ponavljam zajedničke europske obrane i zato pozivam pozivamo države članice da se zalažu za solidne sposobnosti obrane, da se nadvoda fragmentacija i e, pretjerani kapaciteti. Potičemo ih da europska industrija bude djelotvornija, da se napravi, e, naprave sporazumi o koordinaciji. Treba nam europski semestar za obrambena pitanja, treba nam veća koordinacija na razini industrije, standardiziranje e, certificiranja obrambene opreme. Ono što nam ne treba e, je istraživanje, razvoj i e, izvoz e, oružja i bespilotnih letjelica koje ubijaju bez ljudske kontrole. Trebamo to kontrolirati u zajedničkim pozicijama Europske unije i u izvoznom režimu Poštovani zastupnici, što se tiče nadolazećeg e, vijeća, mi podržavamo e, provedbu obrambenog paketa kakav e, se predlaže u priopćenju komisije. Države članice Europske unije trebaju u značajnoj mjeri produbiti suradnju i koordinaciju o onim aspektima obrane koji su relevantni za djelotvornu zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Hvala kolegici. A sada dvije minute gospodin Van Orden. Otkrili smo da je on eh, brigadir sljedeći e, vijeće sljedećeg tjedna e, je zapravo već sada ide pod naslovnom obrambenog e, vijeća jer će se baviti najviše sigurnosnom i obrambenom politikom i jutro smo čuli one uobičajene mantre vijeća i komisije no koliko ja vidim sadržaj obrambeni od sljedećeg tjedna osim one popisa domaće zadaće za komisiju je vrlo skroman i koje god odluke da se e, donesu e, o, o, o, tu o njima su odlučivali ministri obrazovanja i sporta 25.11. Znači moje je pitanje koje će se zapravo važne odluke o obrani donositi na tom vijeću sljedeći tjedan. Jer e, ja zapravo smatram da što se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike E, se su se zapravo vjetrovi počeli okretati, barem u glavnim e, gradovima, iako živimo u nekakvom domu, či, živimo u nekom izmišljenom svijetu maštarija, jer ja ne, ne vidim da postoji bilo kakva zanimanje za ambicioznu vojnu politiku Europske unije i naglasak se pomaknuo na civilne aktivnosti u smislu sprječavanja kriza, humanitarne pomoći i obnove nakon sukoba. I mnogi od nas E, su e, vodili duge kampanje za takav pomak e, politike kako bismo mogli učiniti nešto korisno i nadopuniti, a ne imitirati NATO-ve vojne snage. I dugo je trebalo da dođemo do te pozicije i vidjeli smo da je Europska unija ostavila svoj otisak na širokom rasponu ovih aktivnosti i E, ne, želi duplicirati strukture koje već sada postoje u NATO-u e, većina e, aktivnosti koje smo provodili bile su civilne aktivnosti. Europska unija je na neki način kao da je instalirala vodovodne instalacije, ali nema vode. Hvala. Hvala gospodine Van Hoden. Jedna minuta gospodin Huntes. Hvala gospodine predsjedniče. Da, moramo se e, e, sada govoriti o, o, govorimo o vremenu kada europske i demokratske e, postignuća se najavljuju u ime jačanja eura. Čelhovi država i vlada govorit će sljedeći tjedan i o gospodarskoj situaciji i o gospodarskoj i monetarnoj uniji i e, zapravo smo čuli nešto o europskoj gospodarskoj politici, no o katastrofalni rezultati ove dosadašnje politike su u potpunosti e, e, ignoriraju. Imamo 1,5 milijuna nezaposlenih i, i tisuće kućanstava u Grčkoj nema struje. Grčka je zemlja koja je, e, su sve institucije Europske unije zaista pozorno prate i to ocjenjivanje se nastavlja. Ljudi se tjeraju iz svojih kuća. Gospodine predsjedniče, takva Europska unija, takva Europsko vijeće i sastanak šefova države i vlada pokazuje da vi ne radite u interesu europskih građana. Mi ćemo se i dalje zalagati za radikalne promjene kako bismo govorili o Europi solidarnosti i demokracije. Hvala. Hvala gospodin Huntes. Jedna i pol minuta kolega Paksas. Predsjednič kolege, Dnevni red vijeća e, ističe vrlo važna pitanja vezana uz ekonomski rast i zapošljavanje e, bit će riječi o obrambenoj uniji, stvaranju radnih mjesta, međutim e, ti, e, ti, te rasprave do sada nisu stvorile nikakve opipljive rezultate i treba zaključiti da nije postignuto očekivani proboj e, tijekom ove godine potrebno radnje nisu podržane potrebnim ekonomskim reformama. Mjere koje su osmišljene za mala i srednja poduzeća bile su nedovoljne i jedino utjeha dolazi iz sezonskog zapošljavanja. Ja ovdje raspravljam o primjerima e, privremenih mjera zimi problemi postaju još akutniji i mislim da ćemo i vidjeti rezultate onoga što se događa, što će se dogoditi ljeto sljedeće godine e, kada će se stope nezaposlenosti među mladima vinuti u nebesa. E, mislim da trebamo razmatrati sljedeća pitanja, posebne mjere za e, poduzeća koji će zapošljavati ljude ispod 30 godina ili mlađe od 30 godina, zatim financijska podrška za mlade ljude koji kupuju svoj prvi e, prvi stan osim toga važno je i smanjiti e, porezno opterećenje za radnike e, budući da obitelji radnika trebaju biti oporezivane po minimalnim stopama. Hvala. Hvala, minuta i pol, gospođa Sinclair. Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, Ovdje smo i dalje u e, situaciji ekonomskih teškoća na cijelom e, kontinentu, a o čemu zapravo raspravlja Europska unija? O obrani. Mislim, ja bih argumentirala da u cijeloj Europi, ne samo u kraju su obrana je zaista nisko na stopi e, prioriteta onoga o čemu europljani žele razgovarati. Oni žele razgovarati o zapošljavanju, oko toga koliko ih košta život, o sve većoj inflaciji, ali vi ne želite o tome razgovarati razgovarati, vi razgovarate o obrani. Vi vidimo da se komisija govori o natjecanju sa Sjedinjenim državama. Zašto se vi uopće želite natjecati sa Sjedinjenim državama? Mi smo 28 suverenih eh, država i nema tu nikakve usporedbe. E, vi morate imati pristanak ljudi, ali vi to ne želite. Vi želite pomaknuti e, ovo u smjeru jedne super države. E, mi ne želimo se natjecati sa Sjedinim državama, želimo s njima surađivati. Zašto izmišljati toplu vodu? Već imamo NATO. NATO je već iskušen. Mi moramo možda ponovno osnažiti NATO. Jedino to. <clears throat> vi čestitate sami sebi što se Latvija u to uključiti. E, to e, no, e, to je samo zapravo prikrivanje pitanja vezanih uz euro. Mi znamo što će se dogoditi ako taj, tu fasadu ostavite nad svim tim problemima. Stvari će se inficirati i onda će biti još bolnije. To će biti bolan pad i kad se u konačnici propadne, onda će to povrijediti ljude u Europi. Zaustavite to ludilo već sada. Hvala, a sada dvije minute gospodin Saudargas. Hvala predsjedniče. 19. i 20. prosinca Europsko vijeće će odlučiti o e, smjernicama za buduću zajedničku i e, obrambenu politiku i raspravljat će o prijedlozima e, djelotvornije Europske monetarne unije i jačanju koordinacije ekonomskih politika kako bi se osigurala dugoročna financijska stabilnost Europske unije. Vođe Europske unije također se zabilježiti napredak mjera za podršku ekonomskog rasta i zapošljavanja. E, to su sigurno pitanja koja su ključna za dobrobit europljana. E, vođe Europske unije naravno će imati e, raspravu i o osnivanju Europske bankovne unije. To je jedan od prioriteta, a prva E, prvi korak bankovne unije već je a To je jedinstveni nadzorni mehanizam kako bi se osiguralo prevencija financijskih kriza i nadam se da će se Europsko vijeće dogovoriti oko e, drugog stupa, a to je mehanizam sanacije banaka koji će pomoći sa problemom nesolventnosti bankama. To znači kad e, banke dođu u teškoće da će same banke pokretati mehanizam sanacije i zaštićit će se porezni obveznici. Time će bankovna unija spriječiti spriječiti potencijalne krize u budućnosti i kvalitetu nadzora i povratiti povjerenje u financijska, e, međunarodna financijska tržišta. Sve će to olakšati e, pozemljivanje e, predsjedniče i zaduživanje. Europsko vijeće će također uzeti na znanje koje je napredak na području energije jer proračun koji je usvojen na zadnjoj sjednici ima stavku za strateške projekte koji imaju poveznicu s energijom imamo e, energetske projekte od zajedničkog interesa, imajući na umu da trenutačno europljani previše plaćaju za energiju, vrlo je važno e, posvetiti pozornost provedbi tih projekata kako bi se e, dovršilo tržište energije i i izbjegli energetski otoci. To će osigurati konkurentnost Europske unije i niske cijene. Hvala. A sada na jednu minutu kolega Guerrero Salom. Hvala predsjedavatelju. Gospodin Svoboda je na početku govora govorio o rastu i zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, razlika između Sjedinjenih država i Europske unije. E, nažalost, situacija je loša jer u Americi vidimo pozitivne napretke, a u Europi je situacija obrnuta. Nezaposlenost je toliko velika, mnogi ljudi nemaju posla i izgleda da će trebati još 20 godina prije nego nezaposlenost padne na 10%. Na drugim kontinentima je situacija bolja. I ovo sve govori u prilog teoriji da mjere štednje nisu polučile rezultat koji smo, kojim smo se nadali. E, ali nije stvar samo u politici, već i u samom postupku odlučivanja. Odluke se naime donose iz dana u dan kako bi se postigli politički sporazumi. Točno je da u SAD-u s vremena na vrijeme imamo proračunsku krizu, ali to se ne može usporediti sa situacijom u Europskoj uniji. Mi naime ne znamo hoće li se na sljedećem vijeću postići sporazum o mehanizmu za sanaciju banaka. Ali mislim da mu se ne možemo uskoro nadati. Ne vjerujem da će do toga doći za deset godina, može čak ni do 2026. E, i nerealno očekivati pravu bankovnu uniju koja bi bila sveobuhvatne e, naravi i koja bi podsjećala na druge zemlje. U zemljama naime imamo različite sustave i stoga moramo politiku i pristup promijeniti. Hvala. A sada na minutu gospodin Duff. Europsko vijeće koje predstoji izgleda da će imati čitav katalog aspiracija i očekivanja u pogledu zajedničke obrambene politike, ali ono što bi oni zapravo trebali činiti i što moraju učiniti je donijeti odluku da pošalju borbene skupine iz Europske unije u Centralnu Afričku republiku kako bi ondje dali podršku francuskim vojnicima. Ja sam imao prilike vidjeti ove vojnike, ove pripadnike borbenih skupina koji su jedan krasan primjer suradnje i udruživanja kapaciteta, opreme E, obuke. Međutim, oni nažalost još od 2005. godine nisu imali prilike biti poslani u krizna područja. Oni su naime uspostavljeni 2005. godine, ali za njihovo slanje, odnosno raspoređivanje, Njemačka i Velika Britanija su uložile veto. I nažalost kako stvari stoje izgleda da oni nikada neće biti poslani. Međutim, evo, idućeg tjedna imamo prilike, odnosno države članice vojno sposobne zemlje imaju prilike udružiti se, imaju prilike prestati konačno govoriti i nešto konkretno poduzeti kako bi promicale sigurnosne interese Europske unije. Hvala. Hvala Andrew. A sada Jill Evans na jednu minutu. Hvala. Ako želimo da Europa funkcionira, ona mora imati vrlo jasnu buduću ulogu isto tako i ulogu međunarodnog aktera. Ona može biti pokretač i snaga mira ukoliko imamo učinkovitu politiku sigurnosti koja se vezuje za politiku zaštite okoliša, za socijalnu politiku i druge naše politike. Moramo se usredotočiti naravno na mir, ali to možemo učiniti i tako da osnažimo ulogu civilnog E, društva, odnosno da zajedno sa ujedinjenim narodima radimo na civilnim poslovima a ne u vojnom smislu nije doba da ulažemo u vojnu opremu e, nije doba da trošimo novce na vojsku već na mir e, to je nešto što žele brojne zemlje u Europskoj uniji i brojne regije od Baskije, Škotske i drugih. Hvala. Jill. A sada na minutu i pol gospodin Tošenovski. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, jedna od ključnih točki dnevnog reda Europskog vijeća ovaj put je jačanje in obrambene i vojne industrije koja sada upošljava 400 tisuća ljudi u Europskoj uniji. Međutim, sigurnosna situacija se mijenja u svojoj prirodi. Sve više je potrebe za humanitarnom akcijom, za upravljanjem krize, što sve predstavlja, odnosno postavlja pred nas neke tehnološke i tehničke rizike. Mnoge države članice moraju sudjelovati u pripremnim fazama i zbog toga nam je potreban tehnološki kompatibilitet na visokoj razini i optimalno korištenje obrambenih sredstava. U vrijeme kada novaca nema puno, kada se moraju smanjiti troškovi operacija, odnosno operativni troškovi, srednja, mala i srednja poduzeća su ta koja mogu ovdje, odnosno mogu ovu situaciju iskoristiti. Jedna bolja obrambena industrija pojačat će naše obrambene kapacitete u budućnosti, a isto tako omogućiti maksimum koordinacije i suradnje s nato Hvala. A sada na jednu minutu gospođa Matijas. Hvala. Sastanci Europskog vijeća sve više na liče na sastanke lobista, odnosno sastanke gdje lobisti imaju tekako veliku ulogu, a sve manje i manje odgovaraju na potrebe građana već jednostavno reagiraju na potrebe lobista i financijskog sektora, a situacija bi trebala biti obrnuta. U ovom konkretnom slučaju oni odgovaraju na potrebe i zahtjeve lobista obrambene industrije vojne industrije. Mi moramo inzistirati na potrebama građana, a ne govoriti o vojnoj i obrambenoj industriji. Građani su siromašni, nemaju gdje stanovati, imaju velike potrebe za obrazovanjem, a ne potrebe za ulaganjem u vojnu industriju. Dame i gospode, Evropska unija čini mi se je zauvijek krenula putem s kojeg nema povratka, tragičnim putem a sastanci Europskog e, vijeća sve više i više liče na filmove James Bonda koji nemaju veze sa stvarnošću. Hvala. Sada na jednu minutu gospodin Salafrakos. Srećna hvala gospodine predsjedniče. Da, naravno, čini se da je gospodarska situacija se lagano ipak poboljšava u Europskoj uniji, ali i dalje nema nikakvih naznaka rasta europske industrije. Tu se tvrtke zatvaraju jedna za drugo i ne otvaraju se nikakva nova radna mjesta i zaista se pitam da li u Europskoj komisiji i vijeću postoje konstruktivne mjere kako bi se ovi problemi riješili. Evo sad vidimo da se Latvija želi pristupiti, odnosno uvesti euro. E, mi govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici u Europskoj uniji koja otvara isto mogućnosti zapošljavanja e, i možda upravo to prisiljava Grčku e, da otvara industriju naoružanja i to za sobom neće povući nikakve prave ekonomije ekonomske rezultate, već samo potiče euroskeptične snage u našoj zemlji i trojka doista izgleda ne može prestati s tim čudnim akcijama u Grčkoj. Hvala. Minuta gospođa Stasen. Hvala predsjedatelju. europska unija je prilika da se razgovara i o obrani i o financiranju zajedničkih e, operacija e, bespilotnih letjelica i sličnih inicijativa. Sve to ide iz europskog proračuna. Te je od ključne važnosti da shvatimo da već imamo vojne strukture koje su na raspolaganju i da zapravo u obzir uzmemo prioritete i želje građana. E, oni svakako ne žele ovako nešto, ne žele federaciju, a pogotovo ne federaciju s vlastitom vojskom. E, nizozemska vojska mora ostati u nizozemskoj i ono što mi odlučujemo na bilateralnom nivou sa NATO-om je nešto što nikada neće biti predmet odlučivanja u Europskoj uniji. E, I ja želim gospodinu Broku reći vaši komentari o populizmu njih će zapravo sasvim sigurno poreći događaj za koje sam sigurna da će uslijediti na idućim izborima. Hvala. Sada gospodin Lavija. Predsjedniče, povjereniče, gospodine predstavniče vijeća. Iduće Europsko vijeće e, bit će prilika za važne diskusije o odlukama koje se moraju u sljedećih nekoliko mjeseci poduzeti. Kako bi se ponovo pokrenulo gospodarstvo i rast u Europskoj uniji, mnoge države članice uložile su ogroman trud u cilju konsolidacije svojih proračuna i gospodarstava i vidjeli smo da su mjere štednje načina, jedan od načina za izlazak iz krize, ali samo jedan od načina. Isto je tako važan poticaj rastu. Ovo, ovakav pristup iziskivaće isto tako i angažman europskih banaka, Europske središnje banke na sličan način na koji se to čini u SAD-u. Moramo ulagati u naše sektore, u naša područja, moramo uzeti u obzir ekonomije razmjera i ono što je nama važno je sada napustiti ovaj uski, us, pristup koji smo do sada imali i inzistirati na koordiniranom pristupu na europskoj razini i da se pobrinemo da trošimo na učinkovitiji način. Moramo imati vrlo jasan, konkretan program s jasnim ciljevima e, kako bismo polučili rezultate, uključujući i zajedničku obrambenu politiku. Inicijative koje su uslijedile nakon tragedije kod Lampeduze su svakako dobro došle, ali još ne pokazuju rezultate. Mislim da moramo poduzeti nešto više, moramo se potruditi i bolje koordinirati naše unutarnje politike moramo promijeniti naš stav prema imigraciji italija je mjesto odnosno zemlja ulaska imigranata i zato moramo biti posebno oprezni prilikom upravljanja ovim pitanjima. Ukrajina je također e, jedan od primjera toga kako nam je potrebno više Europe za izlazak iz krize. Gospođa Eleni Kopa prije deset godina, od, zapravo od 2004. je se razvija europska sigurnosna strategija, a pet godina je prošlo oko rasprava oko provedbe te strategije. Obrambeno vijeće iz prosinca si je postavilo brojne ciljeve. U Europskom parlamentu smo na zadnjoj plenarnoj sjednici dali jasnu poruku, a to je da želimo e, dalje raditi na zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, jer ona jest bitan dio tog postupka jače europske integracije. Ako tu ne ostvarimo napredak, Europska unija nikad neće ispuniti u cijelosti svoju ulogu na međunarodnoj razini niti pridonijeti sigurnosti. Biće samo jedno veliko zajedničko tržište i u obrambenim e, proračunima pojedinih e, država to je e, isto održeno. Sada želimo postići više sa manje novaca, želimo izgraditi jače povjerenje među državama Europske unije i sigurni smo da ta politika treba biti nešto vidljivo. To ne može biti samo tema o kojoj će se razgovarati na elitnoj razini. Bitno je da građani to podrže i u tom smislu smo podržali jasne mjere a to je provedba e, prognoza Lisabonskog ugovora za jaču suradnju a i članak 14. E, koji e, određene države članice stavlja u poziciju da donose konkretne mjere ovo e, vijeće smo shvatili kao e, postavljanje karte za sljedeće korake koje treba poduzeti, ali moramo utvrditi da do sada tako nešto još nije pokrenuto zapravo. E, postoje samo obećanja iz lipnja 2013. da će se to sve sagledati, ali to su samo izjave do sada o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Postoji određene određena suzdržanost na nacionalnoj razini i čini mi se da se i opet e, radi prema metodi najmanjeg zajedničkog nazivnika e, i države članice moraju u budućnosti donijeti odluke koje su potrebne, to su važne odluke, žao mi što nisu do sad donesene. Hvala. A sada na dvije minute Charles Hvala. Daleko smo od jedne europske vojske. Međutim, da bi se ova ideja ostvarila, brojne prepreke će se morati ukloniti. Ove prepreke su vojne, ekonomske i tehnološke prirode. Segmentacija, odnosno fragmentacija naše proizvodnje, posebne namjene, je vrlo težak problem koji je teško riješiti s obzirom na krizu. Riječ je o velikim troškovima ove proizvodnje i isto tako nemogućnosti da se iskoriste inovacije i tehnološki napredak, te se stoga ne mogu ostvariti ekonomije razmjera u tom pogledu. Budimo realni, iz upravo ovih razloga europska vojska, vojna industrije Europe, e, zajednička oprema, zajednička sredstva, e, sve je to na e, obzoru, ali to obzor je daleko. De Gaulle je rekao da je obzor jedna crta koja se udaljuje kako joj se približujemo. Moramo biti zadovoljni, odnosno zadovoljiti se skromnim E, ambicijama i ciljevima, pogotovo u pogledu opreme i kapaciteta. Možemo uspostaviti neke skromnije programe kako bismo jednostavno poboljšali interoperabilnost naših vojnih snaga takve kakve jesu. Međutim, problem je prvenstveno političke naravi. Nije dovoljno uperiti prstom u nedovoljne e, kapacitete ukoliko se zemlje ne mogu složiti čim se postavi problem intervencije. U e, Mali je na primjer pokazao da Evropska unija nema političku volju staviti u pogon sredstva koja su je već i ovako onako na raspolaganju. Hvala. Gospodin Eichhout. Hvala. Ja znam da će se sljedeći sastanak na vrhu Europskog vijeća usredotočiti na europsku zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku, ali ja bih radije govorio o ekonomskoj suradnji i širenju ekonomske unije, što je također na dnevnom redu. Moraju se poduzeti neki ključni koraci koji bi nas trebali e, približiti uspostavljanju zajedničkih fondova u svrhu rezolucije, odnosno sanacije banaka i rješavanja hitnih ekonomskih problema. Čini mi se međutim da će ovaj sastanak na vrhu biti nažalost pokazatelj nedostatak demokratske kontrole. Europsko vijeće je odgovorno za sve veći broj odluka i mjera, ali E, ovo ne prati odgovarajuća demokratska kontrola. Nije ispravno ovo postupanje i članovi vijeća moraju vidjeti da ukoliko se više ne posvete socijalnoj uniji neće dobiti podršku građana. Hvala, gospođa Anderson. Irski programi nisu bili osobito uspješni. Urodili su velikom nezaposlenošću, siromaštvom, e, uništavanjem svih brojnih zajednica što je sve nasljeđe trojke. E, komisija je predlagala štednju, mjere štednje su prihvaćene i što se dogodilo vidjeli smo. E, ekonomija u Irskoj i programi s tim u vezi nisu bili dobri. Došlo je do velikog uništavanja i to se nastavlja i dalje. Sada čujemo kako članovi ovog doma apeliraju na veće trošenje u cilju zajedničke obrambene politike i vojne industrije, što je nerazumno. Bojim se da će ovo sve dovesti do sve veće i veće militarizacije Europske unije. Hvala. Gospodin Hans Peter Martin. Ja ću pokušati e, sasvim tiho govoriti. Možda ćete me onda slušati. Ovo nisu nikakve glupe govorancije kad se kaže da smo mi e, sada pred e, jednim važnim odabirom. Doista smo u opasnosti da će ovaj e, parlament slijediti slijediti pravac jedne ekstremne desne orijentacije. Moramo se pitati je li smisleno u ovom kontekstu upravo sada staviti u e, prvi plan temu naoružanja? Pa, e, brojni birači pitaće se pa jesu li ovi sasvim poludjeli? To su birači, e, troznamenkaste milijunske brojke birača se osjećaju nesigurno i ako ćemo mi djelovati i dalje na ovaj način, mislim da ćemo se 26. svibnja vrlo probuditi zastrašeni. Hvala kolega, dvije minute, gospodin Jean Pierre Hvala gospodine predsjedavajući, e, poštovani povjereniče i predstavniče vijeća. Za početak e, želim izraziti svoje željenje što s nama nije predsjednik Europskog vijeća. Znam da smo, ne znam da li nije bio pozvan ili nije htio doći. Više uopće nemamo odnos sa šefovima vlada i država. E, Sastaće se Europsko vijeće, a mi nemamo s njima komunikaciju. I e, žao mi je što, nisu što ovdje nije prisutan. Što se tiče obrambene politike, Radi se o sektoru koji je vrlo poseban, e, e, vrlo dugo traje razvoj proizvoda e, i isto tako je javna nabava vrlo važna u ovom sektoru. Mi moramo imati vrlo dobru obrambenu politiku i hvala komisiji na odličnoj komunikaciji. Trebamo E, odrediti za koga bi bila u obrambenoj europskoj politici rezervirane financije, e, zatim moramo osigurati e, proizvodnju na europskom kontinentu i moramo uvesti program certifikacije na europskoj razini i na primjer kada vidimo kako Amerikanci špioniraju mi moramo poslati 30 satelita u okviru programa Galileo i pozdravljam sve što je učinjeno u tom e, pogledu. E, žao mi je što ne surađujemo e, sa, što više ne surađujemo sa nacionalnim parlamentima po ovom pitanju i žao mi je što Europska agencija za obranu nema bolju ulogu. Što se tiče europskog semestra, mislim da moramo učiniti mnogo više E, kako ne uspijevamo postići veću socijalnu konvergenciju o e, minimalnim socijalnim naknadama e, mislim da bi u čitavoj srednjoj europi sve bivše sve bivše komunističke zemlje trebale se kretati u smjeru socijalnog minimuma hvala vam dvije minute gospođa ferreira Hvala predsjedniče. Vijeće u prosincu će morati e, napraviti neke odlične poteze koji će voditi prema bankarskoj uniji, zato što sada e, se govori o uniji e, bankarskog nadzora, a bankarska unija bi se trebala voditi za jedinstvenim mehanizmom, nadzornim mehanizmom i e, trebala bi naći rješenja za sanaciju banaka. Sve bi se tem, trebalo temeljiti na procjeni rizika i upravljanju rizicima. Naravno, potrebno je voditi računa o nacionalnim interesima, o načelu proporcionalnosti, ali Unija treba biti jedinstvena Unija. Isto tako e, pozivam građane da e, više vjeruju Europskoj uniji i njenoj sposobnosti da e, nas izvade iz krize. Međuvladin pristup nije funkcionirao, nije funkcioniraju u rješavanju pitanja državnih dugova. A što se tiče Bakarske unije, bilo bi neprihvatljivo da E, različite zemlje članice na različit način definiraju način na koji se nadziru banke. To bi zaista došlo, sigurno došlo do e, sukoba interesa. E, banke bi isto tako trebale financirati vlastitu sanaciju kroz vlastite investicije, kroz vlastite sredstva ulagača. Moramo imati jedinstveni sustav za to. E, konačno želim reći da nam još uvijek nedostaje treći stup ovog projekta. Građani ne razumiju da e, će Europska bankarska unija sa jedinstvenim mehanizmima nadzora e, odnosno da, da, ona neće dati garanciju njihovih pologa u slučaju, u, u slučaju poteškoća. SAD je odlučio uvesti garanciju pologa građana kako bi vratio povjerenje u sustav, a e, mislim da bi jedno takav mehanizam e, vratio povjerenje građana u sustav i u Europskoj uniji i e, to je bilo uvedeno 2008. godine u SAD-u i mislim da vijeće mora e, se pobrinuti da bankarska unija ne bude još samo jedan korak prema pogoršanju e, neravnoteže posebice u političkoj moći između e, zemalja članica i njenih građana Hvala. E, gospodin Brons, jedna minuta. E, komisija želi e, bolju, e, bolju konkurentnost za vojnu industriju, želi, ali to će samo pojačati birokraciju. A fragmentacija nije ta koja povećava birokraciju, nego europski zahtjevi za javnom nabavom. Lisabonski ugovor je uveo ovakve, ovakva pravila javne nabave pod izlikom E, obrane javnih interesa, a komisija će e, e, uvesti takozvane mehanizme protiv tržišnih distorzija, a nadamo se da neće doći do novog europskog rata. SAD ne može se E, složiti sa e, ovakvim načinom javne nabave u vojnoj industriji. Hvala vam. E, hvala vam. Dvije minute. Gospodin Protasijević. Hvala gospodine predsjedajući, predsjedatelju. Europsko vijeće sljedećeg tjedna će raspravljati o vrlo važnim temama, uključujući i ekonomsku monetarnu uniju, odnosno e, njeno bolje funkcioniranje i uključujući e, vojna i obrembena pitanja. Ono š, događaj koji su se odvili u proteklih nekoliko tjedana u Kijevu i posebice sinoć, su mislim pokazali da Europsko vijeće treba eh, obratiti posebnu važnju na Ukrajinu i na odnose između EU-a i Ukrajine. Odluka eh, od strane Ukrajine da se ne potpiše eh, sporazum o pridruživanju je možda bio iznenađenje, ali ono što se dogodilo sinoć i rano jutros a to je intervencija policije protiv mirnih e, prosvjednika u vrijeme u koje je e, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove bila u Ukrajini je e, neshvatljivo i ja osobno ne mogu to ni na koji način opravdati. To znači da danas ovdje u Strasburgu, u Strasburgu i sljedeći tjedan u Briselu Europski parlament mora poslati poruku tisućama, stotinama tisuća ljudi koji e, su e, koji, koji su se utaborili na Majdanu na e, trgu nezavisnosti da mi podupiremo njih da imamo iste snove, zajedničke snove i da nećemo dopustiti nasilje u zemlji koja se kreće prema E, sporazumu o pridruživanju s Europskom unijom i ne možemo prihvatiti e, takvo nasilje i e, zato predlažemo da se ova tema unese na dnevni red vijeća sljedeći tjedan. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospođa Kekuš. Hvala vam. U svibnju ove godine e, smo govorili o e, načinu borbe protiv poreznih utaja i e, poreznih oaza. Prijedlog odnosno vijeće je usvojilo zaključke koji se tiču tisuće milijardi odnosno bilijuna eura E, poreznog e, deficita, ali smo nakon toga čuli da postoji novi rok za e, kraj blokade i nakon toga će biti moguće razmjene bankarskih podataka. Mi više uopće ne razgovaramo o porezima. čini se da se na velikim sastancima kao što je G20 razgovara samo o drugim temama i drugi e, važni sastanci se odvijaju bez rasprava o takvim važnim pitanjima. Europske zakonodavstvo se usvaja, ali onda mora ga se prenijeti u nacionalno zakonodavstvo i tako se ništa ne odvija. Dragi kolege, naš porezni deficit je ogroman. On, e, e, iznosi isto kao i ukupna vrijednost svih zdravstvenih sustava naših zemalja članica i mislim da je vrlo važno da se razgovara o e, poreznoj prijevari i e, izbjegavanju poreza e, u okviru procesa europski semestar ne znam što komisija ima za reći na to ali moramo se pobrinuti da se zemlje članice što prije pozabave ovim pitanjem hvala vam sljedeći govornik je gospođa Lepen Er, ovdje se radi o cinizmu i ludosti vaše Europske unije. Er, radi se o socijalnom dumpingu unutar europskom, ali to je vaš dvostruki cilj, smanjenje plaća i, e, i socijalna zaštita najnaprednijih zemalja. Mi želimo e, socijalno poravnanje prema dnu. E, ništa vi nećete ovdje promijeniti a svi si čestitaju na pobjedi i e, možete govoriti o borbi protiv prijevare e, ali o tome već predugo govorimo međutim to ne dovodi u pitanje temelj ove direktive koja je e, katastrofalna i koja će dovesti do veće stope nezaposlenosti i koja će dovesti do agresivne konkurencije nekih zemalja koje će iskoristiti ovaj sustav da se obračunaju sa europskom e, tržišnim natjecanjem. U mojoj zemlji se na štetu e, Francuza i drugih europskih radnika e, odvijaju grozne stvari, ali zaključak je vaša Europa, ona je rat, ona je socijalni i ekonomski rat. Hvala, gospođa de Consali ima pitanje, 30 sekundi. E, hvala vam. E, gospođa Le Pen je potpuno promašila e, značenje direktive o radnicima o izoslanim radnicima. Kako je mogla samo izokrenuti značenje toga E, oprostite, ali vi mislite da su e, francuski birači i ostali građani imbecili jer oni sami osjećaju na svojoj koži posljedice ove e, direktive posljedica ove odluke posljedica ove direktive je 40 tisuća izgubljenih radnih mjesta u, e, industriji graditeljstva. Gospođo, ako imate nešto za reći, podignite svoju plavu karticu. Hvala vam. Znači 40 tisuća radnih mjesta e, u, građevinskoj industriji je izgubljeno, a preferenciju imaju strani građani zato što tvrtke da bi bile konkurentne moraju zaposliti, e, zapeslati one radnike koji imaju minimalna socijalna davanja u drugim zemljama e, u odnosu na, na primjer, Francusku. Oprostite, imali ste samo 30 e, sekundi za odgovor na ovo pitanje. Kolege, moram vas e, podsjetiti da pitanje možete postaviti samo nakon što dignete plavu karticu. Sada gospodin Grandes. Poštovani predsjedniče, E, žrtve koje su e, napravljene da bi se srezali javni troškovi i strukturne reforme koje su poduzete u posljednjih nekoliko godina sada urađaju plodom, sada su pokazale da su urodile plodom. Mi smo međutim krhki zbog posljedica krize i još uvijek su pred nama mnoge izazovi i e, prepreke. Pet pitanja je vrlo važno. Potrebna je prije svega fiskalna konsolidacija, zatim strukturne reforme kako bismo ostali, postali konkurentni kako bismo stvorili nova radna mjesta. Isto tako moramo nastaviti u smjeru europskih e, integracija i europskih reformi na europskoj razini. Isto tako moramo e, brzo razvijati Europsku bankarsku uniju, posebice u perspektivi jedinstvenog tržišta. Mislim da neki govornici koji vjeruju da ovi E, dogovori, sporazumi nisu pozitivni, ja mislim da se varaju da su oni naprotiv upravo važniji. Što se tiče nezaposlenih mladih ljudi, mi imamo sada neke alate za zapošljavanje tih mladih ljudi, ali moramo e, osigurati alate za likvidnost e, poduzeća, moramo konsolidirati oporavak od krize i mislim da bankarska unija i takozvani mehanizam za sanaciju banaka je ključni korak koji će nadam se poduzeti vijeće. Sastanak vijeća će se e, detaljno baviti e, i e, europskom obrambenom politikom u budućnosti. Europska unija neće imati kompletnu politiku u u vanjskim poslovima prije nego što e, jasno definira svoju obrambenu zajedničku politiku i mislim da zemlje članice moraju e, zajedničke moraju objediniti svoje napore i svoje kapacitete u e, vojnim u vojnom sektoru i moramo se pobrinuti da e, vojne i civilne intervencije Europske unije imaju uspjeha i e, one mogu e, jedino na taj način mogu možemo postići kredibilitet. Hvala vam. Sljedeća govornica gospođa Pervanš. E, hvala vam. E, vi ste čuli da ovaj parlament ne želi ove ugovore. Ugovore koje vi želite uvesti su ugovori, su, su ugovori e, po uzoru na trojku koji idu protiv kohezije i uključenja nekih zemalja članica. Međutim, vi nam kažete da će možda jednog dana doći do, do donošenja mjera, poticajnih mjera, ali mi to ne ne vjerujemo. Što se tiče sanacije banaka, e, ECOFIN je pokazao, a to zna i ovaj parlament. Što se tiče financijske solidarnosti, nama su potrebne za metode zajednice. Što se tiče e, mehanizma e, nestabilnosti, pokušali smo sa međuvladinim pristupom, ali to nije pristup koji mi želimo i to nije ono što ovaj parlament želi. Prvi stup e, bankarske unije e, jest e, jedinstveni nadzor i to želimo. Gospodine predstavniče vijeća, poslušajte me i čujte što vam kažem da što se tiče demanzije. Oprostite, može li me zaslušati predstavnik vijeća? Oprostite, možete li me saslušati? Hvala vam. Što se tiče socijalne dimenzije, e, nismo ništa postigli. Vi ste dobili mandat od vaših prethodnika u prethodnom e, Europskom vijeću kako bi se e, bavili pitanjem socijalne dimenzije. Komisija je predstavila komunikaciju koja piše da je potrebno uspostaviti indikatore, pokazatelje, a mi E, kažemo da ih treba svakako uvesti u postupak, ali trebamo se njima i, i, zaista služiti. A e, ti indikatori i Eurostat pokazuju da danas u Europi 25 tisuća ljudi e, je ugroženo i prijeti im siromaštvo. Mi moramo tu reagirati. Što se tiče fiskalne dimenzije, moram se osvrnuti na ono što je kolega Keleva Kekuš rekla mi e, moramo se e, ozbiljno e, pozabaviti revizijom odnosno izmjenom direktive o oporezivanju ušteda jer nam nedostaju milijarde eura. Hvala vam dvije minute za gospođu Gal Pelt. doista u Europskoj uniji i u gospodarstvu postoji e, pozitiv, pojavljuju se pozitivni znaci e, idemo prema naprijed, to se može reći, ali e, gospodine povjereniče, to ne znači da komisija sada može biti zadovoljna, jer pozicija je možda sada takva da se može ocijeniti koja su to postignuća Jesu li to doista rezultati upravljanja krizom ili je možda važan i samostalni rad država članica? E, znači rad e, bez, e, bez, treba raditi na tome da se ne smanjuje načelo supsidijarnosti. To su sve važna tema. Ja se slažem s ovim što je prethodno rečeno, osobito je važno da se spomene i Ukrajina jer solidarnost sa demonstrantima, tamo sa prosvjednicima koji se tamo opredjeljuju za Europu, koji žele preuzeti naše vrijednosti to je sve e, na dnevnom redu uz pitanja zajedničke obrane. Naš mandat ide i dalje od toga. Ono što, što smo utvrdili u izvješćima fragmentacija unutarnjeg tržišta e, treba biti uklonjena. Trebamo poboljšati svoju učinkovitost jer izdajemo previše novca za zajedničko tržište Europske unije i e, to ne možemo samo tako pustiti iz vida. Ne smijemo to zaboraviti i želim skrenuti pozornost komisije i vijeća na ta pitanja. Trebamo paziti i na to da ne uvedemo previše birokracije. E, trebamo ponovno u okviru europskog semestra e, ocijeniti E, ono što je postignuto i preporuke specifične za pojedine zemlje treba se e, pratiti, treba pratiti njihovu provedbu, e, treba stvoriti jasnije ciljeve koje će ojačati suradnju među državama članicama i nacionalne parlamente u to treba uključiti. Hvala. Hvala. Povjerenik Bulman ima minutu i pol predsjedniče kolege. E, ovo su pitanja oko toga e, koje institucije su najviše blokirale gospodarski oporavak Europske unije i e, da li ta ustanova ima svoje ime. To je Europsko vijeće. Mislim, kolege, ovo je Europsko vijeće je mjesto gdje nije se ne definira jasna politika, gdje se ne donose jasne zaključci na temelju vlastitih grešaka i to je mjesto gdje se stalno izmišljaju novi pojmovi pseudopolitike, a da se zapravo ne pojašnjava ko je taj ko snosi političku odgovornost za pojedine mjere. E, Dakle, i komisija e, se izjasnila u tom smislu. Odgovorite jasno na sljedeća pitanja tko tamo što pregovara i s kim, e, iz, kojeg novca se plaćaju ti financijski poticaj, ko je taj ko sastavlja programe i e, gdje je tu parlamentarna kontrola takve politike. Ono što vi ovdje donosite u ovaj dom vodi isključivo tome da se organizira jedna nova politika trojke koja se već pokazala kao neuspješna. Vi ju sada nastavljate, a da niste ništa naučili iz zaključaka te potpuno neuravnotežene, neracionalne strategije trojke. Pa ne vjerujete valjda da možete naručiti muziku, da će komisija samo kinuti glavom i da će e, se onda još sve to financirati iz europskog proračuna. To neće tako ići, Europski parlament će od vas tražiti drugčiju politiku. Gospođa Arms, Harms želi eh, postaviti pitanje vama eh, putem plave kartice. Prihvaćate li? Ja dijelim e, kritiku e, kolege Bulmana 100%. Angela Merkel je tu ideju već spomenula ili najavila na večeri na zadnjem samitu. E, željela bih znati kako su, kako su razgovori vođeni sa gospođom Merkel, socijaldemokrati i, kako se to uklapa u ovu poziciju koju UDA ovdje zastupa. Sa zadovoljstvom ću odgovoriti na pitanje kolegice Harms e, zašto Rebeka misliš da se ja tako dobro snalazim s ovom temom. Naime, intenzivno sam se time bavio. Socijaldemokrati su mišljenja da je ova politika e, zaista u, u opsegu demokratske kontrole Europskog parlamenta. Mi smo to rekli i prije pregovora i za vrijeme pregovora i nakon pregovora i komisija sada mora odgovoriti na pitanje zašto vi niste e, e, dovoljno tu kompetentni da kažete što se možemo ostvariti u europskom semestru. Mi ovdje ne želimo pustiti jednu nedemokratsku politiku i mi želimo zaista zastupati, e, odnosno sudjelovati u tome kako organizirati demokratsku e, e, politiku i to je pozicija naše, naše kluba zastupnika. A sada kolega Paolo Rangler. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih htio skrenuti pozornost na nešto što mislim da je od korijenite važnosti. Europa treba zajedničku sigurnosnu obranostnu politiku koja je učinkovita. Doista nam treba takva politika, no to nije lako. Vidjeli smo to kod krize u Siriji, u Libiji, gdje su europske zemlje prilično podijeljene, imaju različita stajališta oko te zajednice naroda. Mislim da je tu značajno da e, osnažimo tu jezgru i e, taj proces kohezije i obrambene politike možemo početi i baveći se paramilitarnim područjima koji su e, po strance ove politike, e, znači zaštita civila u katastrofama, požarima, poplavama, tu se mogu koristiti te paramilitarni kapaciteti i to je bilo sasvim jasno na sredozemlju da tu nemamo europske snage koje će zaštititi Europu. To su specifična područja gdje možemo pokušati primijeniti određene obrambene koncepte, a treba nam naravno i koordinacija sa našim sjevernoameričkim partnerima. Naravno, e, Europa ulaže u obranu, no sigurno tu ima i dodatnih e, želja, no želimo iskoristiti poticaje za jače financiranje kako europska politika e, e, uloži, kako bi uložila obrambenu politiku i tu želimo koristiti infrastrukturu koju već sada imamo, osobito kod političkih vojnih sposobnosti, kod intervencija u Maliju ili u Srednjoj Afričkoj republici na neki način mi sufinanciramo ta nastojanja e, i te zemlje e, moraju dati e, tu svoj doprinos. I mi ovdje doista vjerujemo u stvarnu europsku obranu. Hvala Paolo, kolegica Glenis Vrmit. Hvala. Vrlo mi je bilo drago da je ekonomska i socijalna politika uključena na dnevni red Europskog E, vijeća. Nadam se da će oni doista raspravljati o mjerama koje možemo poduzeti kako bi smo zaštitili socijalna i radna prava ljudi. No, e, e, možda smo izgubili E, priliku da razgovaramo o direktivi o izaslanim radnicima. E, ona se uglavnom oslanjala na sudske presude i sudsku praksu i to je zapravo olakšalo poslodavcima da iskorištavaju položaj izaslanih radnika i e, ovo je prilika da pokažemo da smo ozbiljni oko pitanja zaustavljanja socijalnog dumpinga i osiguranja slobode kretanja za sve. Umjesto toga mi imamo sporazum sporazume koji ne rješavaju probleme. članci 9 i 12 e, tog sporazuma zapravo e, dovode do manje pravne sigurnosti i ne rješavaju e, problem lanca podugovaranja. Stoga, žao mi je ako ću zvučati cinično i pesimistično oko ovih rasprava na, na dolazećem vijeću, ali pitanja e, e, zapošljavanja, oporezivanja i tako dalje e, mogu zvučati kao pozitivne teme, ali mislim da vijeće mora zauzeti položaj i o tim izaslanim radnicima. Hvala vam na dvije minute kolegica Đanaku. Hvala vam. Bez sumnje je ovaj program jako zanimljiv. Osim gospodarskog aspekta, gospodarsko-socijalnih politika, ono što je u centru našeg interesa je sigurnosna i obrambena politika. Nakon deset godina danas program obuhvaća čak i mogućnost ocjene o tome koliki je uspjeh te zajedničke obrambene sigurnosne politike. koliko je ona dosad bila uspješna, kako se razvijaju obrambeni kapaciteti, te što se događa sa obrambenom industrijom. Što se tiče ove ocjene, već postoji tekst koji je pripremila visoka, visoka predstavnica, koja je jako zanimljiva, ali čitav niz izvješća Europskog eh, parlamenta. Europski parlament mora iskoristiti ove tekstove u kojima se nalaze indikacije kako postupati u budućnosti, iako ćemo u budućnosti imati nešto skromnije fondove. Treba vidjeti kako stvari funkcioniraju i da li u sektoru obrambene industrije jačamo u europsku industriju, odnosno pomažemo li malim i srednjim poduzećima. Ove tvrtke mogu sigurno značajno doprinijeti proizvodnji oružja. U vremenu krize, velike nezaposlenosti, a koliko govorimo o ovoj politici, da, dobro je da to činimo, zato što to znači da ulazimo, da se bavimo životom Evropljana, životom Europe. To je političko pitanje te zahvaljujući financijskim mjerama možemo zadovoljiti europske potrebe, dati veću sigurnost europskim građanima, te poraditi na povjerenju na same u naše resurse. Hvala vam. Hvala vam kolegice Đanaku. Na minutu i pol kolega Lopez Aguilar. Hvala vam. Europsko vijeće je zasigurno uvijek važan sastanaka, ta jednako važna treba biti i rasprava. Sada se koncentriramo na zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku kojom želimo poboljšati mogućnosti vlastite obrane te ojačati taj sektor. Međutim, zabrinjava da je naša motivacija isključivo gospodarske prirode rezovi u proračunima traže od nas da nađemo dodatne resurse. Mislim da je ovdje riječ prije svega o političkom projektu. Trebamo vidjeti koji, koji zapravo napredak i pomoć očekujemo od zajedničkog bankovnog sustava. Ne govorimo ovdje samo o garanciji depozita i europskom nadzornom mehanizmu, već mislim da treba povećati moć kada je riječ o kontroli ovih mehanizama. U tome zasigurno treba sudjelovati Europski parlament. 2014. će doći do svojevrsnog razilaženja između onih kojima je više stalo do Europe i onih koje možemo smatrati svojevrsnim eurofobima. Ovo su dakle posljednje mogućnosti da pokrenemo dobre europske projekte koji će omogućiti ponovni gospodarski rast. Trenutno se nalazimo u izuzetno teškoj i ono što očekujemo je taj zamah. Hvala vam. Eh, Juan Fernando, hay una, hay una colega, la señora Calma, que quiere hacerte una pregunta. Fernando, tu je pitanje za tebe, hoćeš li ga prihvatiti? Da. Karin, izvoli. 30 sekundi. Pa možemo si e, zamisliti zapravo da je već u veljači e, komisija pri, predočila svoj predlog i sada zapravo kad razmišljamo o zemljama članicama tu sada se investicije vraćaju u e, zdravstvo a sada imali smisla u okviru obrambene politike obra braniti e, europljane protiv virusa i bakterija ili ih tu jačati e, u obrambenom smislu mislim e, možda želimo ipak investirati radije u zdravlje europljana koji će onda raditi i jačati e, ekonomiju možda je to dobra ideja Hvala Karin. Fernando, izvolite 10 sekundi za odgovor. Odgovor je da. Međutim, moram istaknuti da nije moguće učiniti više sa manje. Nije istina da ukoliko natjeramo zemlje članice da smanje proračune za socijalna pitanja, da to može poboljšati socijalna prava te pravo na zdravlje u zemljama članicama. Potrebno je približiti i obrambenu politiku zato što sa rezovima trebamo početi približavati naše zajedničke obrambene sustave. Hvala. Gospodin Hockmark. Prije svega kada je riječ o rastu i pošljavanju, mislim da trebamo istaknuti da oni koji su u tom sektoru trošili, da su oni još, duže, još dublje zapali u krizu, dok su ovi drugi su se koristili reformama, oni koji su se koristili reformama, oni polako izlaze iz krize. Mislim da je to nešto što je vrijedno zapamtiti. A kada govorimo o otvorenosti Europske unije, slobodi kretanja, slobodi nastana, to nije prijetnja, to je dodatna snaga Europske unije. Riječ je o našim osnovnim, odnosno temeljnim pravima koje trebamo sačuvati. Kada govorimo o temeljnim vrijednostima demokracije, stabilnosti i mira u Europi mislim da moramo istaknuti da se upravo danas u jednoj od europskih glavnih gradova da tisuće ljudi protestira za Europsku uniju. Vrijedno je toga se prisjetiti i to poštovati. Zato što oni u Europi vide budućnost mira, demokracije, vladavine prava, transparentnosti i oni prosvjeduju da bi to imali. Moramo na to odgovoriti. Oni prosvjeduju protiv onih koji pokušavaju nametnuti neke druge vrijednosti. Oni imaju potporu odluka parlamenta da bi Ukrajina trebala bliže surađivati sa Europskom unijom. Međutim, svi znamo da su se u tajnosti donijele neke druge odluke, te stoga moramo podržati ove ljude. Jedan od načina da to učinimo je da sačuvamo evropski mir i stabilnost. Koliko ne možemo odgovoriti na to, onda trebamo vidjeti kako bolje razviti Europsku uniju. Hvala vam, kolegica Hercu. Mm, Evropska unija je projekt mira i kao takva to treba ostati. Potrebna su mirnodopska rješenja i otvorenost. To je ono što moramo dati ukrajinskom narodu. Međutim, moramo imati na umu da tamo demokracija nije dovoljno razvijena, a jednako je sa gospodarskom situacijom. Gospodarsko upravljanje, bankovna unija. Činjenica da na krizu trebamo odgovoriti sa više Europe, to su sve vrlo važni elementi koje trebamo imati na umu. Kod nas se često primjenjuju svoje nacionalističke zatvorene politike, umjesto toga trebali bismo biti otvoreni, trebali bismo odgovoriti sa više. Europe trebali bismo ukloniti diskriminacije i prepreke. To je rješenje koje moramo primijeniti. Hvala vam. Dvije minute za gospodina Michela. Hvala vam. Već sam istaknuo nešto kada je riječ o rastu i oporavku, ali želim reći nešto o dvije, dvije stvari. To je zajednička, zajednička obrambena politika. Teško mi primati lekcije o od članova Sinn Feina kada je riječ o vojnim, resurs, resursima. U nas su se, su se oružjem koje su platili porezni obvez, obveznici koristili militanti Sinn Feina. šteta koju je nanijela i kaos koju je nanijela ta organizacija uvelike su naštetili našoj zemlji. Te stalno moramo imati posla s tom organizacijom, oni, te moramo priznati sve napore irske vlade i naroda da oporave svoje gospodarstvo koje se našlo u teškoj situaciji. Kada je riječ o obrambenim politici politici u vrijeme štednje i potrebe za boljom koordinacijom između 28 zemalja članica. Mislim da imamo 28 odvojenih proračuna. Mislim da bismo na taj način mogli uštedjeti novac. Kad je riječ o zajedničkoj obrani, tu je potrebno više solidarnosti, ona mora biti dvosmjerna. Međutim, ono što mene zanima je suverenost za one zemlje koje su neutralne, koje nisu u vojnim savezima, koje žele ući u ovaj Europski savez. Tu je članak 5 koji se neće automatski primjenjivati, on će dati tim zemljama mogućnost da se priključe ili ne. I to bi pokazalo najbolju solidarnost u području obrambene politike. Neke neutralne zemlje članice nisu ulagale u obranu upravo zbog trenutnih mjera štednje te moramo iskoristiti ovaj novac koji imamo na raspolaganju na učinkovitiji način. Moramo štititi interese svojih građana i istovremeno ulagati u sigurnost. Mislim da je to dobar uravnotežen pristup. Hvala vam. Riječ ima kolegica Gomeš. Pogledajte Lampeduzu i sve veću nesigurnost u Libiji i vidjet ćete da je Europska unija u velikoj krizi, ne može se sabrati, a njezine zemlje članice se međusobno nadmeću. To grozava Europsku sigurnost i podriva naše humanitarne napore energetika, pomorske prijetnje, organizirani kriminal, terorističke prijetnje. Sa svim tim problemima se vijeće ne obračunava na odgovarajući način. Ono ne ulaže dovoljno u industriju i tehnologiju koja će nam omogućiti učinkoviti obrambenu politiku. Ono što se događa je sasvim nešto suprotno. Pogledajte moju zemlju. Ne ulaže se u strateška brodogradilišta, u energetski sektor, u distribucijski sektor, što više. Uvodi se privatizacija pod e, kontrolom tvrtki iz Kine koje su vlasništvo komunističke partije. Režu se nacionalni proračuni, to na neučinkovit način imamo loše javne nabave koje su obilježene korupcijom. Pogledajte Mali, Centroafričku, Centralnoafričku republiku. Francuska tamo djeluje brzo i djeluje sama. Želite li još očitih dokaza da komisija i vijeće ne provode, da izdaju našu zajedničku politiku koja se tiče sigurnosti i obrane? Sada tiene dos minutos el Frank. Hvala vam. Na dvije minute kolega Engel. Ovdje ne govorimo samo o sigurnosti koja se koja je ugrožena već je ovo pitanje koje se tiče, tiče i evropskog prava. Stvaranje bankarske unije neće dokinuti mjere štednje i to će dovesti naš kontinent u još veću opasnost. Stoga prekinimo i počnimo sa stvaranjem politika koje su vrijedne spomene koje će odgovoriti na zahtjeve za većom solidarnošću. Britanski premijer piše članke u kojem iznosi neistinite tvrdnje o vladavini prava u Europskoj uniji te ugrožava socijalne politike u vlastitoj zemlji. Mislim da bismo se svima trebali moći kretati slobodno i slobodno u Europi kako bismo mogli uživati temeljna prava. Međutim, čini se da britanski premijer nije jedini koji tako misli zato što ima prijatelje koji zajedno s njim žele dokinuti slobodu kretanja na našem kontinentu. To je za svaku osudu. Europsko vijeće za koje znamo da nije najevropskija institucija niti najdemokratičnija. Ono treba unijeti reda u zemlje, zemlje članice poput ovih koje dovode u pitanje osnovna, osnovna prava Europske unije. Hvala ti. Dvije minute za kolegu Kelama. možemo reći da će, idu, da će se iduća velika kriza u Europi ticati sigurnosti i obrambe. Naše susjedstvo je postalo opasno i nepredvidljivo. Sigurno će se proširiti terorističke aktivnosti, postoje naznake kibernetskih eh, ratova, međutim eh, najveća opasnost dolazi zbog ugrožavanja mogućnosti da djelujemo. Proračuni za obranu su postali prve žrtve mjera štednje. Brine me da Evropska unija u cjelini neće moći odgovoriti na ovaj rast prijetnji uz istovremeno smanjenje resursa za obranu. Dobro je da zajedno, da se, da se ujedinimo kada je riječ o obrani, međutim to ne može biti jedini odgovor. Prvi zadatak za vijeće trebao bi biti promijeniti svoje stajališta. Moramo osigurati i javnu potporu za zajedničko djelovanje, zato što je našim građanima do sigurnosti izuzetno stalo. Međutim, mi im je ne možemo pružiti. Rusija predstavlja veliki izazov za naše ciljeve. Ona modernizira svoju vojsku, troši velika sredstva iz BDP-a da bi povećala svoju vojnu učinkovitost. Ona je uključena i u djelovanju našem istočnom partnerstvu, to se odnosi prije svega na Gruziju. Koliko nam nedostaju vjerodostojne obrambene politike, koliko ne preuzmemo odgovornost, Kremlj će dostići svoje ciljeve u Gruziji, Moldaviji, ali i u baltičkim zemljama. Hvala vam. Hvala Tune. I posljednji ima riječ gospodin Karas i to na dvije minute. Izvolite. Predsjedniče, dame i gospodo, E, znači, prvo što se tiče sigurnosti u Europi. E, Europska unija je dobila nedavno i nagradu, Nobelovu nagradu za mir. I to nam je jasno pokazalo da projekt mira u Europi je uspješan projekt. I mi također e, imamo međusobno razumijevanje i e, želimo se osloniti na koncept međusobnog rješavanja problema. upravo e, e, u procesu jačanja e, naše sigurnosti i obrane kako bismo mogli zajednički riješiti naše prijetnje iz Europe i izvana i troškovi e, neeuropske studije Europskog parlamenta pokazuje da udruživanje snaga u e, ovom području e, može donijeti goleme uštede i uz to, e, uz te milijarde ušteda, još i povećanu učinkovitost. I molimo dakle da se doista provede kao sljedeći korak upravo to smanjenje troškova i jačanje učinkovitosti. A zatim monetarna unija također treba jednu ekonomsku i socijalnu uniju, ali ne bilateralnim ugovorima, nego temeljem e, prava zajednice koji E, demokratski e, legitimira Europski parlament i stoji pod njegovom kontrolom. A bankovna unija je pretpostavka e, da se može provoditi nadzor uspješno nad bankama i upravo je to smo pred izborom za Europski parlament, a to je jasan znak da moramo uzeti odgovor na krizu kao važan izazov. Zahvaljujem. To nas e, dovodi do kraja popisa pojedinačnih govornika. Sada imamo nekoliko spontanih javljanja za riječ. E, međutim, morate znati da ću točno prekinuti svakog govornika nakon isteka ravno jedne minute. Prvi govornik, gospođa Meginis, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem komisiji vijeću na izjavama i na ovoj raspravi. E, povjereniče, spomenuli ste to i hvala što ste spomenuli otpornost i e, odlučnost irskog naroda. To je jako važno za Irsku. Mi ćemo sada izaći iz programa e, bailouta i spašavanja za Irsku i usprkos nekoliko ranijih komentara kolega u ovom domu Irska je priča pozitivnom i E, pozitivnim naporima i uspjehu. Naše gospodarstvo ponovno postaje konkurentno, izvoz raste, stvaramo radna mjesta i poboljšano je i povjerenje. E, također e, su porasle kamate na državne dionice. Znači sve to E, sve je to pozitivna priča, međutim grozno je e, što moramo također e, navesti da će od toga profitirati krivi, a moramo vas prekinuti, gospodin Pašku. Ovo je dugo očekivani sasnak na vrhu o je e, došao vrlo brzo, a e, ključna pitanja su sljedeća. Što se od 2008. nije govorilo o obrani, a upravo obrana sada je doživjela najveće e, smanjenje sredstava. A mislim dolazimo sada u E, razdoblje kada moramo razmišljati o glasovima naših glasača te o prijetnjama za budućnost. Naime, što se događa? E, industrija gubi kvalificiranu radnu snagu, naš inventar obrambeni postaje zastario, naša prednost u tehnološkom smislu nestaje i e, pomalo gubimo centralnu ulogu u svijetu. A da, e, da ne bi prešli točku iz koje nema povratka, moramo prestati smanjivati proračun za obranu i moramo e, se na to pripremiti za vijeće koje nadolazi. Gospodin E, dakle, evo ono što smo sada govorili o europskom semestru, e, e, znači ne, gledamo samo makroekonomske indikatore, nego moramo gledati i pokazatelje, socijalne pokazatelje, na primjer sanaciju socijalnog budžeta na primjer, imamo više od 20% nezaposlenih, od kojih više od 60% kod mladih, a sanacija znači upravo ide na račun e, socijalne i e, gospodarske sanacije. I ako, e, mislim, uništena je proizvodni temelj, a e, proračun još uvijek nije uravnotežen i što smo postigli sada svim ovim e, e, smanjenjem e, sredstava i e, žena mi gospodin Murphy e, E, Orwell nam je rekao što je double think, dvostruko e, razmišljanje. Znači, zaboravimo one činjenice koje su prikladne, jer nema bolje e, objašnjenja od onog što je rekla komisija o uspjehu Irske. Razmislimo recimo o tome što je to povratak suverenosti. Mislim, radi se o neoliberalnoj lođeškoj košulji koja nas drži u ovom stanju. Imamo post programe nadzora e, Međunarodnog monetarnog fonda, komisije, e, postupak e, pretjeranog deficita i sve te instrumente koji se stvaraju, koji, su, koji služe trojci da nadzire Europu. Znači ovaj imperializam mislim je mislim nešto što Nažalost, evo isteklo vam je vrijeme. Gospodin Sekijevski. Predsjedniče, zajednička politika u smislu sigurnosti obrane je e, težak zadatak koji zahtjeva od nas da pomirimo gospodarske i političke interese. Naime, ovdje su gospodarski interesi doista vrlo važni, a komercijalni interesi ponekad e, prevagnu nad našim vrijednostima. Većina govornika govorila je o Ukrajini, ali zapravo imamo vrlo nejasne deklaracije izjave Europske unije i mnoge zemlje članice šute po tom pitanju kako ne bi e, ugrozili svoje odnose s Rusijom. E,

Zahvaljujemo. Sljedeći govornik, e, gospodin Kelly. Mislim da se e, sada e, e približavamo ovom sastanku na vrhu na puno bolji način nego ikada ranije jer mnogi su pro, e, e, predviđali propast Europske unije, ali ništa se nije dogodilo e, i mi e, trebamo vratiti Europu sigurnosti i, povratiti, i vratiti porast i rast. Hvala Bogu, evo imamo Europsku uniju, ali evo jedna stvar koju treba reći. E, sada imamo 124% e, duga koji je dakle prešao 124% e, BDP-a upravo zbog toga primjera retroaktivnih mjera je vrlo važna. To je obećano na sastanku na vrhu 2012. Ako nam to bude odobreno, neće nam trebati druga pomoć za izlazak iz krize. Hvala, Gospođa Fasihova Venova. Zahvaljujem. Glavne teme sastanka na vrhu naravno vrtiće se oko gospodarske politike. Naime, nužno je produbiti E, ekonomsku i monetarnu uniju, ali treba nam rast, e, više radnih mjesta, socijalna solidarnost i koherentnost, a najveći prioritet je potpora zapošljavanju i e, socijalnim sustavima. Znači potrebne su nam sustavne mjere, a ne samo kratkoročne mjere, jer kratkoročne mjere vode samo do negativnih učinaka na zapošljavanje i ljudi doista pate pod teretom kriza, a dovoljno su patili. Moramo investirati i jačati financiranje gospodarstva, trebamo jačati socijalne investicije i stvoriti učinkovit sustav socijalne sigurnosti i socijalne skrbi i spriječiti socijalne nemire zbog neučinkovitih mjera koje su usvane. Građani Europa, oprostite, vaše vrijeme je isteklo. Gospodin Kuskjeri sur president jeħtieġ li stati membri jieħdu inizjattiva u b'sens ta' solidarjetà Hvala. Znači, solidarnost je rješenje, a posebice kada razmišljamo o e, e, nelegalnim migracijama u Mediteranu. Sve zemlje članice trebaju sudjelovati u rješavanju tog izazova i doista je važno da Europski summit E, mora pronaći obvezujući mehanizam koji će uključiti sve. Također mjere koje su e, e, donesene trebaju biti prevedene učinkovite mjere koje će doista biti provedene u djelo jer neproporcionalna odgovornost koja je pala na, na leđa Malti jasno pokazuje da treba revidirati politike e, i u smislu Dublinskog sustava i e, također postizanja e, ciljeva Stokonskog programa. Veća suradnja sa trećim zemljama, neeuropskim zemljama u pitanjima migracije i azila također od velike važnosti. Zahvaljujem. Evo sada još e, i reakcije. E, gospodine Šefković, izvolite. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Pokušat ćemo reagirati vrlo kratko na ove teme koje su spomenute najčešće od uvaženih zastupnika, znači Ukrajina, e, jedinstveni mehanizam za rješavanje e, i rekonstrukciju banaka. Zahvaljujem dakle na vrlo jasnim e, iznošenju stajališta prema Ukrajini. Mislim da je doista vrlo važno pokazati da podopiremo pravo ukrajinskog naroda na partnerstvo s Europom i zahvaljujem na to što ste jasno iskazali svoju solidarnost slažem se i sa e, parlamentarnim e, vođama koji su e, ukazali na ove slike iz Kijeva sa trga nezavisnosti koje nas podsjećaju na vrijednost i važnost slobode na koje smo toliko navikli u EU da ih uzimamo zdravo za gotovo. Ali kao što smo vidjeli već jutros, Važno je braniti te vrijednosti. Ponekad je čudno što ih mi ovdje moramo braniti upravo na ovom mjestu, u ovom domu u Europskom parlamentu, ali mislim da je to e, trajna bitka protiv svih koji žele ograničiti slobodu kretanja, e, slobodu rada i sve druge ključne i temeljne karakteristike Europske unije koje nas čine toliko velikim. To su upravo te slobode koje toliko cijene naši građani i naša je jasna dužnost zajedno na tome raditi i boriti se za tu slobodu i u komisiji i svakako u Europskom parlamentu. E, što se tiče e, obrane, važno je prisjetiti se kao što su rekli neki zastupnici, da zajednička sigurnosna obrambena politika je i njezin razvoj je predviđen već u Lisabonskom ugovoru i tu sada trebamo imati napredak kako bismo mogli e, sudjelovati u sigurnosnim i e, civilnim misijama u inozemstvu i dalje razvijati naše e, sposobnosti i snage kako bismo bolje mogli preuzeti svoju globalnu odgovornost koja se očekuje od Europske unije. Potrebna nam je bolja koordinacija za borbu protiv novih prijetnji, kao što je kibernetička sigurnost, e, trgovina ljudima. To nam treba e, također i za e, jačanje gospodarstva i izbjegavanje e, duplikacije i udvostručavanja napora. E, govorili smo naravno i o gospodarskom učinku obrambene industrije na europsko gospodarstvo i upravo stoga mislim da je to prava, e, pravi put za Europsku uniju da uloži e, energiju, razvoj i bolju suradnju u ovom području. U uvodnom govoru mislim da sam jasno rekao da Europska unija želi nastaviti dalje u bliskoj suradnji s NATO-om i drugim međunarodnim partnerima kao UN-om i OSS-om ali da je sve tako divno kao što je naglašeno ili kao što su neki uvaženi zastupnici rekli, zašto onda još uvijek imamo problema sa udvostručavanjem napora u smislu zrakoplova, brodova, fregata i tako dalje i drugih naoružanja? Zašto? Još uvijek imamo zatvoreni postupak nabave i e, fragmentirana tržišta u smislu obrambenih proizvoda. Sve to moramo e, uzeti u obzir kako bismo mogli doista E, ojačati i, i okrupniti ovu industriju i udružiti napore kako bismo e, na jednom mjesto okupili sve ove e, resurse koji su toliko sada osiromašeni. Stoga se nadam da ćemo na taj način postići toliko potreban napredak. Ugovorni, ugovorni aranžmani Naime, ovdje ćemo morati nastaviti raspravu dakle, po tom pitanju jer mislim da pristup e, komisije ugovornim aranžmanima nije u potpunosti shvaćen i mislim da bismo trebali e, e, u budućnosti više surađivati s Europskim parlamentom na objašnjenju tog pitanja. E, vidio sam i veliku potporu Europskog parlamenta za paket šest mjera i dvije mjere i važno je, to je točno, istina da je važno za gospodarsko upravljanje e, da to e, učinimo. Vidimo kako svake godine radimo na tome i pokušavamo uvesti poboljšanja. što se tiče ugovornih aranžmana, ovdje bismo željeli dodati element motivacije i financijske potpore za reforme koje su nekada naravno teške, skupe i teške za provesti. Naravno, želimo u potpunosti poštivati e, pravo na e, nadzor analize Europskog parlamenta i e, nadzora također nacionalnih parlamenta, jer predlozi treba dolaziti od samih zemalja članica, one bi trebale predložiti što žele i obvezati se sudjelovati dobrovoljno u toj reformi i kako će se ta reforma naravno i financirati u budućnosti i svi bi ti aranžmani naravno trebali u potpunosti poštivati sve ove nove socijalne dimenzije koje smo u, pridodali. A konvergencija je jedan od ključnih e, faktora gospodarskog upravljanja i primjene europskog semestra. I posljednji komentari o bankovnoj uniji. Mislim da smo ovdje u jednom ključnoj fazi E, biti će nekoliko trialoga o schemi jamstvenih depozita i e, odnosno jamstva za depozite i nadamo se e, napretku, nadamo se da ćemo uspjeti zaključiti ova dva vrlo važna pregovora prije parlamentarne stanke tako da možemo krenuti sa novim zakonodavstvom koje će već biti usvojeno, a tiče se bankovne unije. Neki su govorili i o jedinstveni e, mehanizam za banke. Kao što znadete, e, komisija zastupa e, stav da je članak 114 pravi pravni temelj za sva takva pitanja i uključujući fond i kao što znadete pregovori između e, ministara financija na ECOFIN vijeću će se nastaviti sljedeći tjedan i radit ćemo naporno na postizanju konačnog kompromisa i e, e, hvala Europskom parlamentu na ulozi u ovom procesu, ali istovremeno moramo također reći da se ovdje radi o jednom procesu uspostavljanja ovog sustava koji će trajati godinama i moramo sada e, preći ovu važnu prepreku, pokrenuti cijeli mehanizam e, jer to će biti važan signal financijskim tržištima, ali i našoj poslovnom sektoru i građanima da smo napokon zatvorili sve rupe i zatvorili sve jazove i da će naš bankovni sustav biti pod eh, pravom kontrolom i na sigurnom što će nam pomoći da ponovno eh, pokrenemo pravo financiranje gospodarstva što je jedan od ključnih eh, uzroka nedostatnog gospodarskog rasta, nedostatnog u smislu kojem bismo ga željeli vidjeti. Hvala vam povjereniče. Završit ćemo raspravu uz intervenciju ministra Laškevićiusa koji će govoriti u ime Europskog vijeća. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, zahvalan sam svim onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Čula, čuo sam čitav niz stajališta i pobrinuću se i prenijeti ih Europskom vijeću i njegovom predsjedniku. Mnogi su od vas spomenuli Ukrajini i na tome sam vam zahvalan. Kao što je ministar Linkavić rekao, jutros, sinoć su ukrajinske vlasti pokazale da idu neevropskim putem. Policijsko djelovanje pokazalo je nepoštovanje slobode izražavanja i slobode okupljanja. Ona, ova se prava nalaze u centru naših europskih vrijednosti. Visoka predstavnica traži političko rješenje te se uključila u događanja u Kijevu. Kao što je predsjednik Varoso nedavno rekao, u ovom teškom trenutku ne možemo napustiti ukrajinski narod. Htio bih zahvaliti stoga ovom domu na potpori i pozdraviti što će se o rezoluciji koja se tiče ove zemlje glasovati sutra. Konačno, kada je riječ o Ukrajini, kao što sam govorio tijekom jučerašnje rasprave, vrlo je važno tamo jednostavno biti prisutan, pokazati tim ljudima da nisu prepušteni sami sebi. Neki su zastupnici poput gospodina Svobode i gospođe Pereš govorili o socijalnoj dimenziji. Jasno je da ove politike neće poboljšati socijalnu sliku u Europskoj uniji zato što rast obuhvaća stvaranje radnih mjesta. Zemlje članice već se pokušavaju nositi sa posljedicama krize, nastoje uskladiti gospodarske i socijalne ciljeve. Postoji slaganje da se mora istaknuti socijalna dimenzija ekonomske i monetarne unije učinkovito funkcioniranje ove unije traži od zemalja članica da odgovore na izazove zajednički, to obuhvaća socijalna pitanja koje pak utječu na strukturu Europske monetarne unije. Ove politike moraju dovesti do poboljšanja politike zapošljavanja. Kada je riječ o socijalnim politikama moramo se pobrinuti za socijalnu inkluziju, obrazovanje te uskladiti politike sa ciljevima strategije Europa 2020. Podržavamo uključivanje socijalnih eh, indikatora u europski semestar. Mislimo da je riječ o korisnom instrumentu, ova svojevrsna rang lista koja će pratiti napredak te razvoj zapošljavanja i socijalnih politika. Zemlje članice moraju poboljšati mehanizam kada je riječ o svim dionicima kada je riječ o razredi socijalnih politika na razini Europske unije. Gospodine povjereniče, spomenuli ste direktivu u štednim depozitima. Istina je da se, juč, da se jučer na Ekofinu nije postiglo, postigao sporazum, ali moram reći da naše predsjedništvo radi sve što je moguće kako bi se ova direktiva usvojila prije kraja godine, onako kako je to zatražio, zatražilo Europsko vijeće. Ova direktiva se našla na dnevnom redu Ekofina u listopadu i studenom, međutim nije bilo moguće postići kompromis i to zbog zadrške nekih zemalja članica. Međutim, izvješće koje će biti upućeno vijeću predstavljat će ishod razgovora u Ekofinu. Potom će biti na vijeću da odluči o tome kakav signal želi s tim u vezi poslati. Gospodin Van Orden i gospođa Gomeš. Istaknuli su neke konkretne elemente kada je riječ o zajedničkoj obrambenoj politici. Dozvolite mi da kažem da će se ovo, da će se sljedeći sastanak Europskog vijeća ticati konkretnih mjera koje se tiču zajedničke sigurnosne politike. Govorimo ovdje o zajedničkom okviru za sigurnost e, mrežnih podataka, potom je tu razvoj zajedničke obrambene strategije kada je riječ o pomorstvu. Potom su tu bespilotne letjelice koje se također nalažu, nalaze, koje su također dijelom naših obrambenih politika. Potom je tu stvaranje iduće generacije satelitskih komunikacija, razvoj programa i projekata koje se tiču civilnih, civilnog djelovanja u misijama te razvoj kibernetičkih strategija. Neki od vas su spomenuli odnose između Europske unije i NATO-a. Želim istaknuti da je NATO ključni partner za Europsku uniju i Europsko vijeće će to istaknuti u svojim zaključcima koje se tiču zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Vijeće podržava dalje konkretne korake u suradnji s NATO-om. Nastojećemo ćemo i dalje bolje razvijati naše odnose te, nastoji te ćemo nastojati izbjeći dupliciranje nadležnosti. Idući sastanak obuhvatit će razna pitanja, međutim oni su svi od velike važnosti za naše građane. Naša zajednička sigurnost obrambena politika tiče se zaštite naših domova i naših obitelji i moramo se osigurati da ćemo osigurati sigurniji svijet za naše građane. Naši napori za jačanjem ekonomske i monetarne unije tiču se druge vrste sigurnosti. To je sigurnost od e, ekonomske nesigurnosti i sigurnost e, od straha zbog dugoročne nezaposlenosti. Bankarska unija se također tiče zaštite naših e, života od prijetnji drugih financijskih kriza. Svi ovisimo o snazi naših e, banaka, banaka kojima povjeravamo e, našu štednju. Osim toga, borba protiv migracije u sredozemlju znači i zaštititi one koji se dovode u opasnost tražeći bolji život. To dugujemo i da bismo izbjegli onu tragediju koja se dogodila u listopadu. Da se tako nešto nikada više ne ponovi. Iduće godine nas pak čekaju europski izbori i tu će Europa trebati pokazati da ona čini razliku i međutim da njezini uspjesi ovise o suradnji i solidarnosti. Hvala vam na pažnji. Hvala vam. Dobili smo četiri prijedloga rezolucije. jedan je od EPP-a, druga od socijalista, od liberala, te jedan od ujedinjene ljevice i zelenih.